Ladies and gentlemen, good morning. Please be seated. Dobro jutro, dame i gospodo. Sjednemo i krenemo, iako je rano, morali smo krenuti tako rano jer imamo puno važnih stvari na dnevnom redu koje treba odraditi. Zadovoljstvo mi je za naše prve, najaviti naše prve paneliste na temu Europske akademije za sigurnost i obranu koju sigurno poznajete kao ključnog e, dionika u pružanju obuke i osposobljavanja u području zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Mnogi zastupnici već su imali priliku e, a, s sasnicima na visokoj razini sa akademijom i sa, također sa polaznicima, a sada je naše područje rasprave malo drugačije, pa dopustite da pozdravim naša tri današnja panelista. Gospodin eh, prvo Derek Dubois, ravnatelj Europske akademije za sigurnost i obranu. Zatim gospodin Michael Swan, predsjednik e, upravnog odbora dakle upravnog odbora Europske akademije za sigurnost i obranu i Europske službe za vanjsko djelovanje i također profesor Antonio Misiroli koji je e, član e, akademskog vijeća Akademije za sigurnost i obranu i također redovni profesor na sveučilištu. Pa bez da, da duljimo dalje, dajem riječ našim panelistima koji će nam staviti akademiju i način rada akademije i njezinog programa. A sljedeća točka dnevnog reda povezana je s time Jer e, vrijednost akademije je i u e, obuci raznih kadrova za misije e, Europske unije, znači civilnog i vojnog osoblja. Dakle, gospoda, izvolite, riječ je vaša. Izvolite, gospodin direktor Boa. Thank you, Madam and Dobar dan, dame i gospodo. E, zahvaljujem prije svega na prilici da vam predstavim Akademiju za sigurnost i obranu kao ključnog dionika u pruženju obuke i osposobljavanja u području zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Ja ću govoriti više manje o onome što smo radili u protekloj akademskoj godini, a to i tamo ću se vratiti na ono što se promijenilo u novim odlukama vijeća koje su odobrene u prosincu 2016. Pa ću malo pogledati možda i u budućnost. Dakle, Akademija je osnovana 2005. kao mreža pružatelja obuke civilnog vojnog osoblja i u tom trenutku trebala je davati, pružati obuku na strateškoj razini u novim odlukama vijeća. Sada je riječ e, strateški e, zamijenjena riječima na razini Europske unije kako bi bolje odražavala ciljeve Europske unije od 2013. gdje e, smo uveli više praktičnih operativnih tečajeva, iako imamo i strateške elemente, ide dio obuke koji je na strateškoj razini. Za svu svoju obuku e, koristimo e, pristup e, koji se fokusira na pružatelje obuke. Dakle, polaznici naše akademije obično su polaznici koji žele razviti nova znanja, vještine i kompetencije koje bi bile prikladne njihovim sadašnjim ili budućim funkcijama ili u zemljama članicama ili u institucijama Europske unije ili u misijama zajedničke obrambene i sigurnosne politike, također i poznicima iz treće države. Dakle, ove znanje, vještine i kompetencije dolaze iz Europskog kvalifikacijskog okvira, naravno. Dakle, znanje se može stjecati na razne načine, kao i vještina i kompetencija. Jedan od načina je naravno formalna obuka. I to je e, dakle, naš je pristup takav, miješani pristup. Mi koristimo i formalnu obuku, ponekad i uz rad, ali mi imamo u e, našoj, e, našem pristupu E, pristup da damo što je više moguće teoretskog znanja putem e-učenja kako bismo smanjili e, vrijeme potrebno u rezidencijalnim tečajevima. Vještine pak e, i kompetencije koje zahtijevaju više kontakata i interakcije između dionika, odnosno polaznika, koji već nose sa sobom puno iskustava i znanja, ali i sa stručnjacima koje e, mi dovodimo se e, provode u akademiji. Obuku uglavnom vode instituti u mreži. Trenutno imamo više od 90 civilnih vojno-diplomatskih e, institucija, akademija, vojnih akademija, think tankova, ministarstava i tako dalje, a koji su svi zastupljeni u izvršnom akademskom odboru kojem predsjeda gospodin e, Antonio Misiroli kojeg, kojeg su već predstavili. Dakle, akademsko vijeće odgovorno je za program obuke, a i za kvalitetu obuke koju pružamo. Dakle, upravo je akademsko vijeće to koje priprema kurikulume i također provodi evaluaciju, raspravlja o evaluaciji i gleda što se može sve prilagoditi u našim tečajevima kako bi se najbolje ispunili zahtjevi koje su postavili zemlje članice, a koje su zastupljene u upravnom odboru kojima eh, eh, predsjeda gospodin Svon. Dakle, članovi upravnog odbora djeluju načelno eh, putem kvalificiranog većinskog glasanja, ali zapravo u stvarnosti uglavnom konsenzusom. Oni dakle daju političke smjernice kolegiju, odnosno za akademiju, odobravaju proračun i utvrđuju prioritete e, za sljedeću akademsku godinu. Što se tiče same akademije, koji je manji e, dio e, akademije, imamo samo tri upravitelja za obuku koji su izaslani iz zemalja članica, Austrije, Italije, Njemačke, Švedske i Rumunjske. Ja sam jedini e, pravni zastupnik akademije. Ja vodim e, svakodnevne aktivnosti e, u ime upravnog odbora i izvršnog akademskog vijeća i imam i pomoćnika iz Europske službe za vanjsko djelovanje, a i izaslane stručnjake plaća zemlje članice, ali također jedan dio plaćamo i mi. Dakle, mi smo na neki način e, sastavni dio Europske službe za vanjsko djelovanje. Ja sam i e, primjeni i e, agent, zapisanik dakle upravo službe za vanjsko djelovanje i načelno ja sam odgovoran i odgovaram samo o odboru akademije i znači imam e, slobodu djelovanja u određenim e, granicama, iako dakle sam zaposlenik službe za vanjsko djelovanje. To što sam rekao da smo mi dio službe za vanjsko djelovanje, to znači da e, smo mi smješteni u njihovim prostorijama, da njih dobivamo svu opremu uredima i te opremu i tako dalje. Dakle, input Europske unije službi za vanjsko djelovanje je prilično velik, dakle, u tom smislu, a zato pokušavamo e, dati potporu službi za vanjsko djelovanje u njezinim aktivnostima izvan Europe. E, to što sam rekao da smo dio službe za vanjsko djelovanje, znači da imam privilegiran pristup ljudima koji rade u službi za vanjsko djelovanje, mogu ih naime pozvati, E, da se obrate našim, e, na našoj obuci, našim polaznicima, što je naša velika prednost u odnosu na pojedine članice mreže i članove mreže, što znači nama je puno lakše e, u svim institucijama se obratiti ljudima i dovesti nam određene ljude, znači to je naša prednost u tom pogledu, te na kraju mi ne djelujemo sami, radimo sami. Imamo radne aranžmane s institucijama, tako da, na primjer, e, proračun dobivamo iz CFSD, pa imamo i radne e, odnose sa komisijom, ali isto tako i sa e, glavnom upravom DFK i drugim glavnim upravom. I što se parlamenta tiče, svaki puta na tečajem na visokoj razini. Imamo i jednu sesiju gdje je uključen parlamenta. također i dovedemo e, u posjet Europskom parlamentu naše polaznike gdje im objašnjavamo što, koja je uloga parlamenta. Imamo tako i privilegirane odnose sa raznim drugim agencijama kao i EU e i SS-om e, koji nam daje neke od svojih istraživanja, održavaju nam predavanja u Briselu i izvan eh, Brisela da nam eh, pomoć eh, i tako dalje pristup svojim publikacijama i tako dalje. Sa CEPOL-om ili agencijom, Europskom agencijom za provedbu zakona imamo niz tečajeva o strateškom planiranju za vojno i policijsko osoblje i civilne planere, pa i s njima često radimo. sin je također e, uključen redovito u našim tečajevima i mi e, kažemo e, koje, koje su dodane vrijednosti i što nam, u čemu nam može pomoći EU i ISS. Bili smo kod njih sa tečajem na visokoj razini, nedavno kod njih, ali s tečajem za Latinsku Ameriku. Znate da Latinska Amerika ima niz e, zemalja koje su partneri Europske unije u misijama i koji su doista e, zainteresirani za neke od ovih e, proizvoda ponudi. I također po pitanjima migracije više, sve više sudjelujemo u radu i sa Frontexom i sa Europolom u obuci. Dakle, ovdje na ovom tekstu, u ovom slajdu možete vidjeti naše ciljeve iz e, sadašnje e, odluke vijeća. Neću ulaziti u sve, možda samo dvije, tri koje su od posebnog e, interesa za odbor. Dakle, mi zemljama, članicama, institucijama Europske unije trebamo dati e, ljude koji znaju kako funkcioniraju institucije i politike Europske unije načelno. Mi radimo za zemlje članice i institucije istovremeno. Također trebamo dati potporu misijama i operacijama u okviru ZSOP-a i također trebamo vidjeti koje su potrebe za obukom u misijama i operacijama. E, za to pak smo uspostavili odnose sa CPCC-om u civilnom dijelu, također i s vojnim osobljem, i pokušavamo prilagoditi naše tečajeve na godišnjoj osnovi. svaki puta ih e, pitamo za svaku godinu koje su njihovi potrebe, to pokušavamo uklopiti, e, uklopiti u kurikulum. Imam partnerstva sa drugim zemljama i drugim regijama, još ću se vratiti na to, već sam to i rekao. Te na posljedku jedan zadatak koji smo dobili 2008. ali koji je sada uključen u novu odluku vijeća kako bi se dobio jači pravni temelj. Trebamo promicati europsku inicijativu za razmjenu mladih e, četnika e, u duhu Erasmusa. Dakle, što se tu pokušava učiniti? Naime, pokušavamo e, pojačati ljudsku interoperabilnost, kao što sam to rekao, između četnika koji dolazi iz zemalja članica Europske unije, kako bi bolje surađivali kada prvi puta izađu na teren. I ako to ispravimo, usporedim sa vlastitom karijerom kad sam e, raspoređen još u vrijeme hladnog rata. E, zapravo ne biste bili u kontaktu s drugim e, državama dok niste postigli određeni rang. A sada vidite da i mlađi časnici, niže rangirani časnici već steknu brojne kontakte sa časnicima iz drugih država i saznaju koji je njihov način rada i funkcioniranja, što je vrlo vrijedno saznanje. Dakle, koji su naši rezultati za godine 2015. i 2016. Znači, u našim redovnim rezidencijalnim tečajevima i obukama obučili smo 3600 sudionika u 77 aktivnosti Eh, ili znači jednotjedan tečaj ili minimalno četvrodnevni tečaj ili modul, eh, jedan modul tečaja na visokoj razini su recimo četiri eh, aktivnosti obuke. Imamo vojni Erasmus, tako mi to zovemo, to je ova europska inicijativa za razmjenu E, mladih časnika. Obučili smo gotovo tisuću sudionika u 14 e, zajedničkih modula i tri pilotske aktivnosti, a ponekad imamo i zasebne tečeve u e-learningu, e-learningu, e, znači putem e-učenja i tako smo do sada obučili 570 ljude samo putem e-učenja, što je više od ukupno 5000 polaznika koji su obučeni u našim tečevima obuke i tu nije, e, dakle, tu smo, iako na ovim tečajima na visokoj razini imamo zapravo četiri tečaja, samo smo jednom pobrojili sudionike, dakle. Dakle, koji je input e, iz Europske unije, e, iz CFSP-a proračuna, imali smo proračun 630 tisuća eura, za sljedeću godinu Aha, još sam htio reći da ja i moj asistent uredi sve drugo su nešto što plaća službi za vanjsko djelovanje. Zemlje članice plaćaju šest izaslanih stručnjaka i tijekom akademske godine 16. 17. imali smo još jednu dobrovoljnu nacionalnu e, donaciju, doprinos e, koji nas je morao napustiti do 7. mjeseca 2016. Dakle, zemlje članice snose E, većinu troškova obuke, neki imaju neko sufinanciranje iz našeg proračuna, ali u usporedbi sa onim što oni ulažu sa svoje strane, e, to je recimo 1 e, do 5 posto s naše strane troškova. Govorio sam i o komunikaciji s trećim državama, Dakle, i onome što radimo s trećim državom, imamo orijentacijske tečajeve, seminar na visokoj razini sa EAP eh, eh, e partnerima, sa regijom Zapadnog Balkana. Također, eh, redovno imamo i tečajeve koje organizujemo zajedno i sa ASAN. E Sljedeći tečaj je u lipnju ove godine gdje, kad ćemo svići u lipanji gdje ćemo imati orijentacijski seminar o pomorskoj sigurnosti. Ja sam je naime jako za to zainteresiran. Također na godišnjoj osnovi imamo po jednu aktivnost koji podupire strateški dijalog EU-Kina. Svake godine imamo i jednu aktivnost koja je ili orijentacijski seminar e, za određene rangove e, ili E, za najviše rangove e, seminare na visokoj razini. E, što se tiče Južne Amerike i Meksike, imali smo orientacijski seminar u studenom u Madridu sa visokom razinom bivšim ministrima i višim vojnim zapovjednicima i njih također redovno E, pozivamo da se priključe našim e, obukama i imali smo već sudionike e, iz više od 50 zemalja diljem svijeta, Novog Zelanda, Australije, Sjedinje država, Latinske Amerike i tako dalje. I ponekad pozivamo ljude da u, se pridružuju sastancima našeg izvršnog akademskog e, odbora i u 2015. i 2016. imali smo potpredsjednika, po, znamenika ministra obrane Gruzije i zapovjednike policijskih akademija i također e, visoko osobe iz Kolumbije. Nadalje, kratko nešto o prostorima koje koristimo za obuku. Kao što sam vam rekao, mi nemamo vlastite prostorije niti infrastrukturu. Mi koristimo e, prostorije koje nam daje e, služba za vanjsko djelovanje i druge institucije Europske unije. To je samo po sebi neki izazov određene vrste, jer naime nemamo zbog toga prioriteta, ali uglavnom uspijemo dobiti prostorije od komisije ponekad pa od strane parlamenta, službe za vanjsko djelovanje, ovisno aktivnosti koje provodimo, uspjevamo postići da većina naših e, aktivnosti bude smještena u institucije Europske unije. Pa ipak e, prošle godine e, smo morali sedam aktivnosti u Briselu provesti izvan institucija, a za tri smo morali čak i iznajmiti odgovarajuće prostorije, konferencijske dvorane ili tako, znači nismo bili u institucijama kao obično. 2017. prvi put smo iskoristili mogućnost koja nam je stavljena mogućnost zbog činjenice da dio posebnog istražnog tima je iselio iz grada u kojoj mi radimo. Ponovno sad možemo koristiti e, prostoriju u zgradi vojne škole, kol militera, kol ali dobro, to je zadnja stvar koju <laughs> pokušavamo jer je to visoko sigurno područje pa je sudionicima teže ući, ali svejedno e, imamo određenu mogućnost e, korištenja i te prostorije. Dobro, ali to je također prostorija koju plaća služba za vanjsko djelovanje i koja nam je, koja je na raspolaganju, naravno i drugim službama u okviru srđanske djelovanja. Evo sada kratko još samo koja je evolucija aktivnosti obuke. 2010. 11. i 12. imali smo 29 aktivnosti obuke. Tijekom godina taj je broj znatno porastao. Prošlo je akademskoj godini 77, a u ovoj 85 već planiranih aktivnosti. Dakle, trend je i dalje u uzlaznoj krivlji. Svi od naših upravitelja treninga mogu imati otprilike desetak treninga godišnje, tako da naši resursi e, u smislu e, trenera malo zaostaju za potrebama u ovom trenutku, pa se nadamo da ćemo ovog godine zaposliti još jednog e, člana osoblja koji će biti specijaliziran za upravljanje proračunom, što je bitno pitanje, naravno. Tako dakle, da što se tiče e, voditelja obuke morat ću eto, se obratiti ponovno zemlja članicama ili zatražiti da smanje broj aktivnosti koje e, provodimo u, i koje zahtijevaju da se usklade s našim e, mogućnostima ili da povećaju svoj doprinos u smislu voditelja obuke kako bismo to mogli odraditi. Ako sad pogledamo što se od nas traži, koji su zahtjevi od zemalja članica, što je povezano je i s onim o čemu će govoriti sljedeći, govornik. Trebamo dalje jačati ulogu u obuci stručnjaka koji rade u misijama, posebice obuku prije raspoređivanja, a po, prvi puta sada će to biti i za vanjsko osobljeno na Obično imamo tri takve obuke prije raspoređivanja u Briselu, znači otprilike jednom mjesečno. Politika obuke utvrdila je e, da je Akademija ključni pružatelj obuke, što će imati znatne implikacije za naše resurse. Također u zajedničkoj komunikaciji o reformi sigurnosnog sektora ponovno definira naša uloga pa ćemo morati prilagoditi svoj program. E, također trenutno imamo e, studiju koju provodi Europska obrambena agencija da se vidi možemo li mi e, se uključiti u obuku o kiberobrani i kibersigurnosti i također nas je odbor zatražio da se uključimo u e, razvoj sektorskog kvalifikacijskog okvira. Znači da po jasnimo da pokušamo opisati zajedničke vještine i znanja za sve razine vojne karijere, e, za odrazne potporučnika koje je već e, pojašnjeno u onom vojnom Erasmus programu pa sve do razine pukovnika. I također nas također traži da se uključimo u naprednu vojnu obuku koja je modularna obuka a temeljem raznih e, postojećih kurikuluma akademije. Dakle, još jednom e, sažeto, neću sada ponoviti sve što sam rekao, možete mali sažetak vidjeti na ovom slajdu a i rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Van Hvala lijepa. Znam da Jeffrey Van Orden mora uskoro izaći i e, zato ću e, vjerojatno malo promijeniti i jučerašnju formulu, pa e, prema tome ako zastupnici sada žele E, postaviti konkretno pitanje gospodinu Derku de Boao da to učine sada. Međutim, ipak bi bilo dobro da e, se e, glavna rasprava vodi nakon sva tri izlaganja. Evo, Jeffrey Van Orden imate riječ. Puno hvala. Ovo je vrlo e, zanimljivo. Naravno, e, ono što ja mislim o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici dobro je poznato. I prema tome imam, sam primijetio da je prvi cilj vaše misije da aktivno promičete europsku sigurnosnu kulturu. Pre tome vaš koleč služi e, indokrinacije radi indoktrinacije radi za neku vrstu europskih vojnih kapaciteta. I vidio sam e, da e, vi e, želite da vaši polaznici budu mladi kako biste ih kasnije mogli indoktrinirati. Ja sam bio u stožernim školama kako u Velikoj Britaniji, tako i u Indiji, a čak sam podučavao u Njemačkoj e, školi, pa dobro znam te institucije. Zanima me vaš proračun, što nam možete o njemu reći? I isto tako, možete li nam reći, namjeravate li stvoriti e, trajnu, e, stalnu instituciju, jer sada zapravo imate neku vrstu virtualne E, institucije, odnosno e, prostorije. I zanima me isto tako da li na vaše tečajeve pozivate i e, predavače koji dovode u pitanje zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku koji će provocirati takvim pitanjima vaše studente. Jer mislim da vi zapravo E, tu e, ne radite ništa drugo nego li što se radi u nacionalnim ili međunarodnim ustanovama, ali jedino što vi e, reklamirate kako se vi prodajete jest upravo ta buduće europske vojne snage. Evo, gospodine Duba, možete li sada odgovoriti na ovo pitanje? Jer, eto, izuzetno smo dali priliku gospodinu Van Ordenu da odgovori. Hvala lijepa. Prije svega, dopustite mi da mi nismo zapravo stožerna škola u vojnom smislu. Mi smo civilno vojna ustanova i mi e, objedinjujemo i dijelimo e, resurse iz država članica kako bismo funkcionirali na što učinkovitiji način. Što se proračuna tiče, Proračun naše institucije institucije za 2016. godinu je bio 630 e, e, tisuća eura. Za 2017. bit će 700 tisuća eura. I e, on dolazi iz proračunske linije zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije. Mi smo zapravo mreža ustanova za obuku država članica i to je naša jaka strana. Mi e, naše polaznike redovito e, suprotstavljamo i stavljamo e, u situaciju gdje mogu ih tekako razmišljati jer ih izlažemo različitim mišljenjima i različitim stavovima predavača. I isto tako oni mogu postavljati pitanja i našim polaznicima. Ali što se tiče jednog prethodnog razdoblja kada je Evropska unija bila u boljim odnosima s Rusijom, tada smo bili pozvali e, šefa ruskog e, e, instituta koji je došao u Baltički o, Baltičku obrambenu ustanovu, dakle u Baltičku vojnu školu i koji itekako prikazivao drugačije stavove. Isto tako ne predstavljaju svi mišljenje Europske unije. Dakle, s intelektualnog stanovišta mi našim polaznicima dajemo mogućnost da čuju puno različitih mišljenja i da sami donesu odluke oko toga. Pozivamo također i E, polaznike, odnosno e, e, predavače iz trećih zemalja i oni uvijek mogu reći svoje mišljenje. Prije dvije godine bili smo u Pekingu i kontroverzna se rasprava povela o Južno-Kineskom moru. Dakle, odgovor je očit, mi radimo sve te stvari. Hvala lijepa. Dame i gospodo, dopustite mi da se sada vratim našem redovnom načinu rada i zamolit ću sada eh, Majkla Svona da on održi svoje izlaganje. Izvolite. Hvala lijepa. Zovem se Michael Swan i radim u službi za vanjsko djelovanje. Danas sam ovdje kao predsjedavnik upravnog odbora. To je tijelo u kojoj se predstavljene države članice kako bi naš koleđ bio izravno odgovoran državama članicama i položio im račune. Sastajemo se četiri puta godišnje. Otkako ja predsjedam upravnim odborom uspostavili smo sustav prema kojem države članice izravno određuju koje prioritete količ treba imati. To radimo sada već dvije godine i to su e, države članice e, toplo primjene, Hvatile. Koristim priliku da sam danas ovdje jer predstavljam vezu između koleža i službe za vanjsko djelovanje da vam predstavim novu politiku obuke koju izrađujemo sada u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Radi se o mm, načinu rada koji će imati puno implikacije za sam koleđ. zato što će se na taj način e, sam rad koleža bolje uklopiti u cjelokupnu Europsku uniju. Gospodin Van Orden govorio je o europskoj kulturi. Mi e, u Europskom obrobenom koleđu govorimo o drugačijem rječnikom. Dakle, kaže da će e, pružati e, obuku iz obrazovanja za područje e, obravne i sigurnosti kako bi se promicala kultura izvrsnosti. Dakle, to je mali pomak. Ta nova politika kođa nije još objavljena, odnosno nije još usvojena, pa zato nije niti objavljena. Vijeće o tome raspravlja prvo čitanje smo imali tog teksta prije nekoliko dana, dok je jučer bilo prvo predstavljanje teksta na vojnom odboru. Prema tome, to su različita tijela gdje sada države članice razmatraju taj tekst i vrlo skoro ćemo saznati što države članice o njemu misle. Rekao bih da je sam koleđ kao i ta politika nešto što se rukovodi potražnjom. Pratili smo zadatke i smjernice koje su nam davali države članice i zaista iskreno mogu reći da nam države članice govore jedno, a to je da žele e, da kođi više radi i iz tog razloga proračun kođe je povećan. Jer imamo osjećaj da moramo e, organizirati više obuka nego li manje. Kako to da sada imamo tu novu politiku? Prije svega zato što je sadašnja politika bila razrođena 2003. godine. Prema tome, već dugo vremena se e, čekalo da dođe do nove politike. 2003. godine vodile su se dvije operacije i jedna misija te 15 država članica. Sada, osim što imamo osam država članica vodimo šest operacija i devet misija. Prema tome, količina misija se povećala. Misije su sada također puno više specijalizirane, što naravno zahtjeva i posebne znanja i vještine kako bi one mogle funkcionirati. U proteklih 14 godina puno smo toga shvatili e, kako treba obučavati kako bi rezultati bili što učinkovitiji. Neka su pitanja ostala bez odgovora e, kada se posljednji put vijeće pozabavilo politikom obučavanja. E, među inima pitanje financiranja. Prethodna politika je reka da se modaliteti financiranja i dalje trebaju definirati. A sada smo ih pokušali definirati i i vijeće je to koje će samo odlučiti o tome kakav će to biti način financiranja. A neće sad neki dužnosnik to sam pokušavati protumačiti prema vlastitom nahođenju. Pokušavamo dati strukturirani pristup kojim će se pokriti e, civilne i vojne aktivnosti programa obuke jer smatramo da je to ključno za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Glavna obilježja politike je u naslovima pojedinih poglavlja koje ću vam sada vrlo brzo predstaviti, a vidite ih na slajdovima. Što se tiče okvira, naravno da obuka nije nešto što se vodi samo po sebi, već je to utkano u čitavu strukturu rada Europske unije. Sada postoji konkretna poveznica između obuke s jedne strane i prioriteta koje stoje u temeljnim ugovorima, globalnoj strategiji, zaključcima e, Europskih vijeća i e, koncepata i tako dalje. O učenju program obuke je samo jedan od načina na koji se promiče učenje. Postoji e, eksplicitna e, referenca na tu e, kulturu učenja koju treba razvijati. Smatramo se da smo mi jednostavno nekako omogućuje kapacitete e, na e, učinkovit e, način uz najbolje moguće trošak. Nadalje. Velika Britanija je ona koja se jako zalagala za to da se pokaže da oni koji nisu dobro obučeni predstavljaju opasnost kako za same sebe, tako i za druge. I dakle, vidjet ćemo hoće li vijeće udovoljiti ovom zahtjevu e, koji se sastoji o tome da e, prije nego li se razmjesti osoblje na teren da mora proći kroz obuku. Obuka je prvenstveno u nadležnosti država članica. Međutim, e, objedinjavanje kapaciteta i dijeljenje na razini Europske unije je sasvim jasno nešto što može biti na korist svima. Što se pak standarda tiče, Evropska unija i koleđ dio su toga, oni trebaju biti katalizator za razvijanje zajedničkih minimalnih standarda. Ne treba imati zapravo ovdje puno ljudi, ali e, aktivnosti koje vode su mnogobrojne. Što se partnerstva tiče, e, Ujedinjeni narodi, OSC i Afrička unija žele dijeliti i razminjivati najbolje prakse s Europskom unijom. Što se tiče samog uspjeha, tu se zapravo pozivamo na financiranje same obuke, ali isto tako i za način organiziranja jer eh, programi obuke bit će sada integralni dio postupka planiranja eh, misija i operacija. Što bismo htjeli izraditi? Nekoliko točaka. Prvo, eh, dobro je imati jasne politike kojima se odabiru E, temeljne postavke i zaista smo e, zahvalni i institutu nedavnim e, predsjedništvima vijeća kao i Europskom parlamentu jer su nam pomogli da se politika gradi od ozdo prema gore. Baš smo inače u Europskom parlamentu održali jednom prilikom seminar, jednom prilikom prije dvije godine. E, mi smo prilikom tog seminara jednostavno slušali stručnjake i dionike i poslušali smo što oni misle da bi trebalo stajati u novoj politici koleđa. Rezultat toga je fleksibilni aranžman. E, s jedne strane imamo politiku koju nadamo se da će vijeće usvojiti i koja će vrijediti za narednih pet ili šest godina. A s druge strane imamo i provedbene smjernice koje bi jednostavno mogle E, biti iskorištene kao neka vrsta alata za prilagodbu na kontekst koji se mijenja. Spajamo civilan i vojni i, vojni aspekt u Europskoj uniji. Ranije su e, zasebno organizirane aktivnosti bile, odnosno civili su organizirali svoje aktivnosti, e, e, vojska svoje. A sada imamo civilnu skupinu za obuku koja surađuje s vojnom skupinom za obuku i oni razrađuju što treba biti predmet obuke i to se onda uključuje u programe. Također e, aktivno u sve to uključujemo zaključke s pojedinih vježbi, misija i operacija. Evo, već sam spomenuo e, obavezno e, slanje na obuku prije razmještanja na teren. Naša misija je i da pomognemo državama članicama, jer je sasvim jasno da osoblje neke europske države članice e, može biti isto koje će biti razmišljeno i raditi sa Ujedinjenim narodima ili pak za e, um, OSS-a. Dakle, vrlo je važno da oni budu u stanju raditi zajedno s tim ljudima. Hvala lijepa i e, poslije ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala, a sada gospodin Antonio Miseroli. Hvala vam i hvala vam e, na pozivu. Ovo je prvi put da sam na sastanku vašeg odbora, pododbora. I kao što Humphrey Bogart na kraju Kazablanke kaže ovo je početak jednog divnog prijateljstva. Ja sam direktor instituta Europske unije za sigurnosne studije i pročelnika Akademskog vijeća EASO-a i nadam se da ćemo imati još puno prilika u budućnosti za suradnju. Kao što znate, institut ima sporazum sa Europskim parlamentom za pruženje studija i drugih usluga i do sada smo već ispunili e, nekoliko zahtjeva i spremni smo surađivati i sa vašim odborom kao što smo surađivali i sa drugima. Moja uloga kao pročelnika jest okupiti stručnjake i stručno znanje iz našeg područja i također imamo i glavne institute i civilne sudionike iz Europske unije 3-4 puta godišnje. Glavni zadatak jest pratiti nastavni plan i aktivnosti poučavanja koji provode svi e, centri koji su povezani s nama. Dakle, to je jedna od prvih dodanih vrijednosti naših ustanova. Standardizacija, progresivna standardizacija obuke i obrazovanja u ovom području. Ne radi se o jedinstvenom rješenju koje svima odgovara, ali imamo podjelu nastavnih planova i formula za učenje i poučavanje jer želimo postući e, e, zajedničko stajalište za sve one koji pružaju ove usluge kako bi se to moglo prenijeti iz jedne zemlje u drugo. drugu. Ovo je rad u tijeku. Počeli smo sa raznim e, različitim formatima i vrstama tečaja tečajeva i želimo ih sada spojiti kako bi svi imali zajedničko razumijevanje sadržaja i to vrijedi za sve one koji pohađaju naše tečajeve. Druga dodana vrijednost i važan element koji je povezan sa aktivnošću naša akademije je socijalizacija u širem smislu. Kao što su rekli govornici prije mene, ovo je jedinstvena prilika da okupimo ljude sa različitim iskustvom, nacionalnim i operativnim, i da im dajemo zajednički kontekst, da ih pozovemo da razgovaraju jedni s drugima, podijele iskustva, usporede najbolje prakse, da se umreže, što je naravno veliki izazov u ovom pogledu, i tu su također i aktivnosti komunikacije sa drugim sudionicima, želimo ostati u kontaktu, doći u kontakt sa ljudima koji možda ne znaju sve o našim aktivnostima i o svemu što Europska unija radi. Ako pogledate naše aktivnosti, one se uglavnom odnose na obuku. Imamo i obuku budućih trenera. To je također jedna od strateških aktivnosti, aktivnosti koje ne treba koju ne treba podcijeniti. Zatim imamo i sinergiju, standardizacija, socijalizacija i sinergija. Sinergija je povezana sa uzajamnim učenjem koje proizlazi iz zajedničkih aktivnosti. Tu dolazi do miješanja kultura između stručnjaka, nezavisnih stručnjaka, časnika, e, operativnih e, časnika, praktičara, oni koji rade na terenu, Dakle, radi se o lekcijama koje svi mogu naučiti na temelju zajedničkih aktivnosti. Na primjer, analitičari iz instituta redovito dolaze na tečajeve, razgovaraju sa operativcima i također puno uče od samih operativaca i od njihovih pitanja, jer se ta pitanja često razlikuju od onih koje postavljaju e, pripadnici akademske zajednice. I obratno isto e, istina i operativci mogu puno toga naučiti, naučiti nešto svježe od naših analitičara. I za sam kraj, mislim da nam već polako ponestaje vremena, pa želim govoriti o resursima i to pogotovo želim zapravo spomenuti dok smo ovdje u Europskom parlamentu. To je uglavnom povezano sa administrativnim proračunom, ali odlučuje se o tome i na drugoj razini, ali imamo i operativne proračune, pogotovo kada obuku želimo provesti u glavnim gradovima država članica. Neophodno je imati dodatna financijska sredstva kako bismo olakšali e, socijalizaciju i prenošenje znanja i sudjelovanje u budućim misijama nacionalni proračuni ili proračuni naše akademije nisu dovoljni kako bi se pokrili svi troškovi i sve potrebe koje imaju ljudi iz različitih centara koji moraju doći u određeni institut. Dakle, imamo jako mali proračun zapravo i zato je poruka e, za vas da nam e, pomognete zapravo kako bismo mogli imati bolji e, proračun i mogli raditi više stvari i biti fleksibilniji, imati fleksibilnije aranžmane. To je neophodno jer bez toga bit će jako teško e, ispuniti potrebe i imamo sve veću potražnju za obukom iz država članica. Dakle, to je doista važno i svi znamo koliko treba se više resursa i strateške aktivnosti također ne treba podceniti. Hvala vam. Hvala vam. Želim zahvaliti e, svim našim e, gostima na njihovom doprinosu ovom sastanku, a sada pozivam e, članove odbora da postave pitanje. Gospodin Galer. Imam više jednu na opomenu. Želim vam samo zahvaliti jer mislim da obavljate sjajan posao i moram priznati da e, je ograničeno e, znanje koje vi pružate i zato je dobro da ste došli ovdje jer e, to znanje nije uvijek svima dostupno. S obzirom na povećanu potražnju za obukom, kao što ste spomenuli, i s obzirom da na potražnju utječu e, utječe situacija na globalnoj razini, ta potražnja će samo rasti i zato je nužno da ljudi koji su aktivni, koji sudjeluju u misijama i prije odlaska na misiju trebaju čuti o čemu je tu riječ i kako mogu surađivati sa kolegama iz drugih država članica i kako se ta suradnja treba odvijati jer na taj način će bolje razumjeti kako se misije mogu provoditi i kako funkcionira interakcija sa kolegama iz drugih zemalja i kako tu e, suradnju najbolje ostvariti. Iz e, političke perspektive vi imate podršku i bude li se pojavila potreba za povećanjem proračuna za više financijskih sredstava u skladu sa većom potražnjom iz država članica, onda mislim da ćemo naravno držati raspravu sa svojim kolegama iz odbora za proračun kako bi oni i sami shvatili da možemo aktivno sudjelovati i zatražiti ono što je potrebno. Hvala. Hvala vama, gospođa Ana Gomez. Hvala, hvala vam na dolasku. I eh, Michael, cijenim ovu razmjenu mišljenja jer važno nam je znati točno što vi radite i želimo vas i ohrabriti i pružiti vam podršku. Doista vjerujem da nam je potrebna ovakva interakcija i da je potrebno okupiti razne dionike kako bismo stvarili kako bismo imali koherentnu politiku za sigurnost i obranu i gospodin eh, Misiroli je prvi put došao ovdje Često vas viđam na drugim odborima, ali u SEDE-u želimo više iskoristiti interakciju sa vama i vašim institutom. Imam dva pitanja za vas. U prošlosti sam shvatila da postoji određeni otpor u nekim e, vojnim krugovima, možda više u jednim zemljama nego u drugim, ne žele e, toliko izgraditi zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. To su establishmenti iz tradicionalnog NATO konteksta koji ne shvaćaju promjene u NATO-u, u okviru NATO-a, Tek nakon samita sa Bushom su počeli shvaćati da europska obrana treba biti stup, e, stup NATO-a. Posljednji mjesec e, nakon izbora predsjednika Trumpa i nakon svega što je on rekao, pogotovo o NATO-u, su njegovi negativni komentari. Smatrate li da čak i među onim naj... među onim e, vašim vojnim klijentima koji su dio vojnog establishmenta, svačaju li, ono da je, li oni da je nužno surađivati i zajedno izgraditi obranu u Europi. I također ljudi s kojima vi surađujete, što oni misle o ulaganju u misije i ulaganju u vojne skupine. Dakle, misije se koriste, vojne skupine se još nisu toliko koristile. Što oni misle o tome? Koje je mišljenje o tome? I još jedno pitanje. jest e, rodna politika. Je li to također dio vašeg programa? Namjeravate li osigurati da postoji ravnoteža u tom pogledu, osviještenost i dovoljna motivacija u misijama, obuka i za muškarce i za žene. Dakle, što je sa rodnim pitanjem? Je li to također dio vašeg programa? Hvala. Hvala vama. Molim vas, e, želi li gospodin Kuz sada uzeti riječ? U redu, gospodin Kukan. Ne. U tom slučaju ću ja postaviti svoja pitanja. Dok sam slušala o programima, koje ste spominjali, imam pitanja o angažmanu sa Čileom, koji je tu način rada Spominjali ste programe koji se odnose na Južnu Ameriku i također na Zapadni Balkan. Programi koje je isplanirala akademija, jesu li oni bilateralne prirode ili uključuju nekoliko država Zapadnog Balkana? Dakle, jesu li to i multilateralni programi? I još jedno pitanje koje je možda pomalo delikatno. Jučer smo imali sastanak, izvrstan sastanak na kojem smo raspravljali o sigurnosnim izazovima u regiji Baltičkog mora. Ovdje su bili naši gosti, visoko pozicionirani časnici iz Švedske i Finske. I oni su držali govor, dakle nisu došli iz srednje i istočne Europe. Bilo je i više nego očito. Da smo prekasno primijetili povećanu aktivnost Rusije i rusko pokazivanje mišića prema zapadnom savazu i prema to uključuje i NATO i Europsku uniju. Kada je riječ o obuci i mladim časnicima, što je sa protuobavještajnim izazovima? Slažem se s onime što ste rekli tijekom svojih izlaganja a tako je i moje osobno iskustvo, ne samo iskustvo koje sam stekla radeći u parlamentu, već iskustvo koje sam stekla na nacionalnoj političkoj sceni tijekom mojih priješnjih e, mandata. Znam koliko je nedavno bilo teško govoriti o očitim opaženjima i pitam se kada imamo takvu mrežu u kojoj sudjeluju i sudionici iz civilnog i iz vojnog sektora. Koliko je to osjetljivo pitanje? Isto vrijedi i za Kinu u deklaraciji kao što je Ana Gomez eh, spomenula, imamo europsku komponentu u okviru NATO-a i moramo uzeti u obzir i taj element. Ne radi se samo o raspravi o Južnom Kineskom moru, ne raspravljamo samo o tome. Na bilateralni angažman EU i NATO, sigurnost e, Cipra, e, kibernetička sigurnost, prostite. Dakle, tu je Kina važna i takvi modaliteti obuke predstavljaju određeni rizik. Dakle, ne znam kako bih e, formulirala točno pitanje, ali tema jest suprotu obavještajni podaci. Eto toliko od e, mene. Možda ću se sjetiti još nekih pitanja za poslije. Dakle, molim vas e, da nam odgovorite na pitanja ili napomene članova. Hvala. E, hvala vam na svim pitanjima i idejama. Svjesni smo da akademija nije toliko poznata, njoj, za nju ne zna puno ljudi, ali kao što ste čuli, svake godine sve više i više ljudi saznaje za nas, imamo veliku, sve veću publiku. Dakle, taj problem se rješava samo od sebe. E, naravno, pokušavamo stvoriti veću vidljivost. Nažalost, što se tiče vidljivosti na internetu, socijalnim, društvenim mrežama, nemamo toliko osoblja kako bismo ostavili veliki trag, ali smo donekle ostavili trag u okviru službe za vanjsko djelovanje, e, prisutni smo na njihovim službenim stranicama. I to nam je naravno jedna od, jedan od budućih ciljeva. Što se tiče otpora ideji izgradnje zajedničke sigurnosne obrambene politike, a ne rada u okviru NATO-a, na to utječe kultura u raznim državama članicama. Primijetili smo da s vremena na vrijeme sudionici u akademiji i u određenim državama članicama, sudionici iz država članica, pružaju sve veću podršku akademiji i našim aktivnostima obuke razlika između misija i borbenih skupina jest tema o kojoj se često raspravlja i na akademskoj razini u našoj akademiji. Na primjer, kada smo za mlade časnike organizirali e, jedno, jednu, aktivnost, jedna trećina njih je poslala dokumente i u njim raspravljalo o tome zašto se borbene skupine ne koriste kako ih učiniti atraktivnijima, kako ih bolje iskoristiti. To je nešto o čemu se trenutno raspravlja na našoj akademiji. Što se tiče rodnih e, politika, imamo obuke koje nudimo. Imamo dva tečaja. Jedan je počeo 2009. Španjolska i Nizozemska nude tečajeve i uglavnom se fokusiraju na rezoluciju 325 eh, Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Od prošle godine smo, prošle godine smo imali pilot aktivnost eh, kojom želimo integrirati rodne politike u misije i operacije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Također radimo na implementaciji tih politika jedan od mojih e, kolega s vremena na vrijeme sudjeluje u e, radnoj skupini koju predvodi gospođa Maginaki. Tečaj koji se bavi tom temom jeste jedini i tijekom naših, na našim tečajevima je takva situacija nemamo e, ravnotežu 50-50 između muškaraca i žena, ali na osobno mislim da je to nesretna okolnost, jer mislim da je potrebno da i muški dio publike bude dobro obučen i svjestan e, tih pitanja. Dakle, to je jedini tečaj kojemu nedostaje dobra, dobra rodna ravnoteža. Zatim eh, ste pitali o sudjelovanju u suradnji sa drugim zemljama, na primjer Čile, ali o tome ću odgovoriti vezano uz pitanje o Zapadnom Balkanu. Zbog ograničenih resursa koje imamo, pokušavamo izbjeći bilateralne tečajeve koliko god je to moguće. Jedina iznimka jest Kina, jer je to velika država i strateški partner, te postoji veliki interes struktura za veću suradnju s Kinom i u tom smislu od samog početka smo obuku doživljavali kao nešto što nam olakšava strukturirani dijalog s Kinom. Nemamo bilateralne tečajeve kada je riječ o Zapadnom Balkanu i oprezno moram reći da do sada nismo imali bilateralne tečajeve jer od ove godine imamo jednu bilateralnu aktivnost koju, planiramo ostvariti između Austrije i Bosne i Hercegovine. To je naš službeni tečaj, ali s obzirom da je bilateralni neće biti sufinanciran s naše strane, to će biti nacionalna aktivnost sa Bosnom i Hercegovinom. Zatim sigurnost i protuobavještajne aktivnosti. To nije dio našeg programa, ali time se bavimo na tečajevima kao što su tečajevi o hibridnim prijetnjama, to je povezano sa protuobavještajnim aktivnostima i kao što ste spomenuli imamo nekoliko tečajeva o kibernetičkoj sigurnosti koji se bave više razinom osviještenosti, a ne razinom stručnosti, ali u budućnosti ćemo imati specijalizirane tečajeve na tu temu. I tu blisko surađujemo sa Europskom obrambenom agencijom i kada sam eh, bio u Kini, kada sam se vratio, sam bacio sve USB stikove i svu opremu koju sam tamo koristio, jer sam znao dobro koji je rizik, nisam htio da se zaraze naši sustavi. Sada kolege možda mogu odgovoriti na druga pitanja. Uh, hvala. Evo samo tri napomene. Prvo, kao odgovor na ono što rekao gospodin Galer, e, hvala vam. E, naime, uvijek je lijepo dobiti priznanje svojih napora i za ono što čovjek radi. Svakako mi radimo uvijek e, donekle onako iza kulisa po samoj prirodi posla, ali ja bih vas svakako potaknuo i vas i vaše kolege da proširite glas malo o tome. Jer to je naravno jedna od onih stvari koje mi baš ne reklamiramo, dakle ono što mi radimo, ali Najbolja reklama je dobar proizvod, po našem mišljenju, tako da mi sve svoje napore u to ulažemo i nadamo se da će se to s vremenom naravno i proširiti. Nadalje kao odgovor gospođi Fatigi o različitim područjima eh, rada eventualno za akademiju. Samo načelno želim reći da jedan od problema koji imamo je u određenoj mjeri upravljanje uspjehom. Naravno, bolje, od, ovo je svakako bolje od alternativa, ali razlog zašto smo toliko strogi oko prioritizacije rada akademije sa zemljama članica tretman na redovnoj osnovi je da imamo vrlo ograničeno broj osoblja kadare. Rekli smo dakle da imamo samo šest ljudi u tajništu, dosta ovako jedno vrlo ograničeni kapacitet. Imamo i ograničeni kapacitet također i za vođenje tečajeva. I znajući dakle koliko smo kadrovsko kratki, zapravo je za zapanjujuće koliko uspijemo obaviti. Ali to svakako znači i da svoju energiju trebamo kanalizirati na odgovarajući način. I glavna stvar koju zemlje članice traže su naš temeljni, osnovni dio posla. Znači, e, tečevi o samom e, osnovi i sadržaju zajedničke sigurnosne obrane politike i tako dalje. A ko zna koje ćemo dalje budućnosti još preuzeti u budućnosti, ali sve je to naravno povezano uglavnom s pitanjem i resursa. Te na kraju kao odgovor gospođi Gomeš. E, postavili ste pitanje <laughs> rodnih pitanja, ali e, rekao sam da prioritete utvrđuje zapravo zemlje članice, tako da u ovom e, novom nacrtu politika e, obuke postoji jasna također referenca e, stavak osmi, ako slučajno imate tekst pred sobom, gdje se govori o prednosti Europske unije u člancima ugovora u globalnoj strategiji E, gdje se izričito spominju ljudska prava, rodna prava, un e, ova rezolucija i tako dalje. Tako da mislim da će to se još proširiti na međunarodno humanitarno pravo, izbjegličko pravo. I kaže se da je to uključeno sve e, obuke E, koje mi pružamo da odražavaju ova načela izravno i neizravno. Tako da postoji izravna poveznica na to. Hvala. On, uh, counter intelligence, uh, A sada izravno što se tiče protoobaveštajnih pitanja, naravno da je to obično E, nacionalnoj prerogativi zapravo se uglavnom ne želi interferencija Europske unije s te strane, iako je e, Akademija već organizirala niz puta e, neke sesije, možda ne tečeva, sesije o hibridnim prijetnjama, kako ih konceptualizirati i tako dalje. Nešto se o tome radi o institucijama, nešto, na primjer, na temu strateških komunikacija. I mislim, da se tu ne nalazimo baš na nedrnutom teritoriju što se toga tiče. Što se tiče ovog cijele stvari oko predsjednika Trumpa, mislim da je možda prerano e, spekulirati, ovo je tek početak rada nove vlade i mislim da će test vremena biti ključan u ovom pitanju. Ali želim reći da i prije e, nego što je E, došla nova vlada, američki saveznici su rekli da žele da Europa radi više, više sa svoje strane i ministar obrane je to rekao prije par godina, a to smo vidjeli u praksi njihov ministar obrane. Dakle, naša sudbina je sada u našim rukama i trebamo raditi više na tome, što će svakako biti korisno ako želimo zadržati Amerikance u Europi A također, ako dođe trenutak da ćemo morati djelovati bez Amerike, ako je to potrebno, i vrati se upravo na ono što je rekao gospodin Galer, jer na kraju krajeva svi veliki dosije kojima se bavimo u ovom e, području, bili bilo obrambeni akcijski plan ili plan komisije ili rasprave o financiranju bojih skupina ili PESCO ili bilo što od toga, Ovdje se zapravo na kraju radi o snažnoj političkoj volji za sudjelovanjem od strane zemalja članica, ali i spremnosti da se e, pripreme odgovarajući resursi e, i dodatni resursi koji bi dali i dodatne poticaje za jačanje zajedničkih europskih napora. Naime, e, postoje jasna ograničenja zacrtana u temeljnim ugovorima, ali postoji dakle <laughs> jedan dio koji ovisi o političkoj volji, kreativnosti i tako dalje e, u onome što mi radimo, a e, kao odgovor na ono što traže naši građani. Evo, pozivam zastupnike e, ako žele postaviti još koje pitanje, jer nam ostaje još malo vremena. Ja pitanje, pa možda za sve nas e, da razmislimo o tome. E, raspravljalo se možda o potencijalnom obvez, obveznoj obuci za buduće misije e, i civilne i vojne strane Europske unije. Što se, na, e, što se nas pak tiče, mi znamo da nije toliko jednostavno e, navesti ili e, uopće potaknuti zemlje da sudjeluju u misijama koje su čak i već planirane. A postoji tu jedna eventualna dodatna još poteškoća. Zapravo E, upravo sa zemljama članicama koje imaju zapravo e, više razvijenu vojnu kulturu, koji imaju odličnu tradiciju obuke na vlastitim akademijama, posebice e, mislim ovdje u okviru misija zajedničke obrambene sigurnosne politike i njezinu vojnu komponentu. recimo kada govorimo o tečajima u i možda drugim akademijama teško i zamisliti da bi neki aranžman na razini Europske unije ili zajednice mogao možda nadići razinu obuke koju pružaju neke pojedine akademije. Zato nacionalna akademija, zato sam možda malo skeptična oko toga, ali e, da dadem evo jednu pozitivnu misao ovdje. E, koji su točno prioriteti obuke i programa e, koje biste mogli vi e, recimo zamisliti kao mogućnost za budućnost? Pa evo. A obzirom da nema drugih pitanja, evo ako, hoćete, ako možete, molim vas da odgovorite. Evo, samo sam htio prokomentirati ovu razinu politika, možda mogu nešto reći o zapravo sadržaju programa ovaj pre-deployment, prije raspoređivanja. Prije misije. Dakle, evo čitam što je u nacrtu politike gdje stoji E, obuka i raspoređivanje su međusobno povezani, to je proces temeljne kompetencija koje uzima u obzir stečene vještine, znanja, a odgovarajuće obuka je preduvjet za misiju. Znači svo osobe koje ide na misiju dobit će odgovarajuću obuku prije misije kao nužni preduvjet. Pa evo sad ćemo vidjeti što za o tome imaju reći zemlje članice ali e, jasno i razumljivo da ovdje zemlje imaju zadnju riječ po ovom pitanju. Ali na kraju krajeva na ljudima koji se raspoređuju misije, a to najbolje znaju zemlje da tu postoji jasan interes da se E, ljude šalje u najboljim mogućim okolnostima. Pa bi možda mogla biti dodatna prepreka e, u raspoređivanju, tražiti ovako nešto, znači samom odabiru za misije, ali ovo spominjanje ove obuke prije misije je, e, kaže se i ovdje samo, je E, nešto što treba osigurati svom osoblju. A razmišljanje iz ove politike je da e, se tu mislo da je to na dobrobit svog osoblja koje će ići na misiju i operacije i da moramo uključiti sva e, jamstva i osigurati sve što možemo prije nego što ih se pošalje. Evo dajem e, sada e, kolegi riječ, evo možda da kaže nešto konkretnije o Da, ako usporedimo akademije i zemlje članice, možda možete se tu upasti u zamku razmišljanja, zapravo nema razlika između zemalja zemalj članica i naše akademije. Mi zapravo uzimamo obuke iz određenih zemalja članica i trening koje onda nudimo i otvaramo za druge zemlje članice i uspostavljamo takvo mjerilo da se e, razina obuke poboljša. Znači tražimo najbolju obuku i pokušavamo naći najbolje obučene ljude i dati najbolju moguću obuku. Naravno da zemlje članice imaju vlastite kapacitete za obuku, zašto bi onda išli na akademiju po to? Dobar primjer, na primjer, za to je, kao što možda znadete, da je Bena Akademija e, jedna od najnaprednijih e, zajedno sa onom u Finskoj. Međutim, Protekle godine oni su, na primjer, e, utvrdili da je puno troškovno učinkovitije obučavati 15-20 e, ljudi u Briselu mjesečno, nego činiti to u Švedskoj ili Finskoj ili Njemačkoj svaki puta za troje četvero ljudi. Znači, stvari okupljanja i podjele resursa i e, osiguravanja da se obuka osigura na vrijeme. Naravno, što se vojnih, e, vojnog osoblja tiče za misije, e, tu su osobe, naravno, taj kadar je obrazovan u vlastim jedinicama, uglavnom, e, u većinskim slučajevima. Međutim, neki kadar se raspoređuje na individualnoj osnovi, recimo u stožere, i naročito kod civilne komponente vidimo da vojno osoblje onda dolazi na civilnu e, obuku prije misije jer jednostavno ne znaju na koji način recimo funkcionira Europska unija. Znači što se tiče civilne i vojne strane i ljudima načelno nedostaje temeljno saznanje o tome kako funkcionira Europska unija. Naravno da vojno osoblje znade kako funkcionira NATO, to je dio njihove temeljne obuke, ali oni dolaze na obuku prije misija jer će ići na misiju uskoro e, u, na recimo civilnu ili civilno-vojnu operaciju u okviru zajedničke sigurnosne obrambene politike pa žele naučiti ili saznati kako funkcionira institucije, kako funkcionira Europska unija u okviru zajedničke sigurnosne obrambene politike ili e, također zajedničke vanjske sigurnosne politike. Dakle, e, tijekom obuka prije misija podsjećamo ljude na važne politike, na važne teme, znači obnavljamo ta saznanja, na primjer e, kodeks postupanja je jedna od bitnih stvari, e, također e, rodna pitanja. znamo naravno da u jednom tjednu nećete spriječiti nekoga da učini neku glupost na misiji, ali eto barem ste ih upozorili unaprijed da tako nešto nije prihvatljivo i pokazati, možete pokazati da E, da Europska unija to sve shvaća jako ozbiljno i da će poduzeti odgovarajuće e, aktivnosti, odnosno da će biti posljedica za takve eventualne gluposti. Dakle, tu se zapravo kod nas okupljaju najbolji kapaciteti zemalja članica i koriste na najbolji mogući način. Dakle, akademija sa vrlo malim resursima može toliko puno dati upravo zbog toga. Međutim, ne radi se samo o, tome da akademija pruža obuku. To, su, to je obuka koja se uzima um, od strane nacionalnih partnera, a e, njihovim okupljanjem e, na jednoj razini mi možemo dati jednu dodanu vrijednost. On <laughs> behalf of uh, this u ime pododbora za sigurnost e, i obranu zahvaljujem našim trima panelistima na prezentacije Europske sigurnosne i e, sigurnosne akademije. To je nešto, to je rasprava koju vodimo jednom godišnje, dakle imamo prezentacije i e, imamo mogućnost postavljanja pitanja. Također i sa e, vašim polaznicima tečaja na visokoj razini a koji vodi ova akademija. Ali ova nam je prezentacija bila posebice važna i vrlo informativna. Pa vam još jednom doista zahvaljujem što ste došli k nama gospodo i zahvaljujem svim zastupnicima na sudjelovanju u raspravi i molim vas da ostanete jer imamo još jednu točku dnevnog reda koja je povezana s ovim. Radi se o radionici e, koja se zove e, vojno i civilno osoblje za misije u okviru zajedničke e, sigurnosne obrambene politike. Hvala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

Hvala please be seated. Uvaženi kolege, ako možemo zauzeti mjesto i krenuti sa sljedećom točkom dnevnog reda. Radi se o e, radionici koji je ranije predložio prošireni predsjedništvo sebe i sada evo, imamo priliku ostvariti tu ideju, znači radionica na temu civilno i vojno osoblje za misije u okviru zajedničke sigurnosne obrambene politike. Imam čast predstaviti vam e, naše današnje paneliste. E, prvi sudnik je do, gospođa, e, odnosno doktorica Analiza Kreta, koja je istraživač na Santana sveučilištu za napredne studije u Pizi. Zatim e, gospođa Italina Troli. Te s moje lijeve strane e, dr. Peteri Taito e, koji je više znanstvenik na Laura sveučilištu primijenjenih e, znanosti u Finskoj, te profesor Alberto Di Martino, redovni profesor kaznenog prava sa sveučilišta Santana u Pizi iz Italije. Dakle, dame i gospodo, dajemo odmah e, riječ našim panelistima da nam prezentiraju današnju radnu temu. Evo prije samo nekoliko minuta. Čuli smo i sudjelovali u raspravi o Europskoj akademiji, sigurnosnoj obmene akademiji i nužnosti obuke e, osoblja prije misija zajedničke sigurnosne obrambene politike. A sada evo imamo dalje stručnjake na tu temu. E, doktorice Kreta, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani zastupnici, članovi od, pododbora SEDE, e, dame i gospodo, prije svega hvala vam što ste pozvali Skola Superiore Santana da vam danas e, govori o vojnom i, civilnom osoblju u e, misijama koje se odnosne na e, sigurnost i obranu. Govorit ćemo o određenim aspektima kapaciteta zajedničke sigurnosne i obrambene politike vezano za, za ljudske resurse E, i e, za e, različite situacije vezane za vrijeme razmještanja na teren. Kolege i ja govorit ćemo o različitim aspektima toga tako što ćemo govoriti o pojedinim izazovima i zaključima koje smo iz toga mogli izvesti. Ipak jedna stvar prije toga, E, sama istraživanja je provedeno na osnovu raspoložive stručne literature kao i sekundarnih izvora na tu temu. Međutim, vjerojatno ste upoznati s činjenicom da postojanje e, podataka o samim misijama i operacijama je prilično fragmentirano, ne e, baš previše na raspolaganju. A budući da je sama tematika osjetljiva, većina podataka i nije izravno dostupna. Za početak kratki pregled konteksta u kojem će se odvijati rasprava. O čemu ovdje govorimo? Govorimo o osoblju koje se šalje na operacije i misije. E, trenutno e, na 16 različitih e, mjesta i otprilike se radi o 7000 ljudi. Znamo da u okviru zajedničke sigurnosne obrambene politike je Europska unija od 2003. godine organizira određeni broj operacija i misija gdje u zemljama domaćinima se radi na stabilizaciji, na izgradnji kapaciteta i tako dalje, a zemlje su različite od e, kreću se od Afganistana preko Kosova do Malija. E, trenutno ima 16 misija i 9 vojnih i, e, šest vojnih operacija. A, a podaci koje imamo su iz kraja E, s kraja listopada i e, tamo e, ima određen broj oko četiri tisuće civilnog osoblja, oko 800 njih su upućeni tamo dok su ostali zapravo pod ugovorima a dok je 1200 e, njih lokalno osoblje. E, kakve funkcije oni imaju? Izvršne, promatračke i funkciju jačanja. Većina radi na jačanju, što znači da treba izgraditi kapacitete e, lokalnih partnera u različitim reformama od e, pravosuđa do obuke. U jednoj od misija koji se sada vodi e, jest ona u Gruziji koja je čisto nadzorne prirode, dok je EULEK na Kosovu djelomično ima izvršnu funkciju. a e, radi se često o e, tome da se moraju baviti pitanjima e, kao što su organizirani kriminal i mora se dakle to rješavati do kraja. Trenutno imamo šest vojnih operacija koje se vode gdje radi sve ukupno... 4500 ljudi. Te su misije vezane za mandate koje idu od izvršnih funkcija do mogućih e, funkcija prinude e, pa do jačanja kapaciteta. Evo, to je samo jedna široka slika i potka onoga čime ćemo sada baviti, a to je zapravo kadrovska pitanja. E, priroda upravljanja e, personalom postaje sve složenija jer se aktivnosti e, postaju raznovrsnije. Znači, trebamo povećati kvalitetu upravljanja ruskim resursima i e, moramo se prema njima adekvatno odnositi dok su na misiji, moraju imati e, odgovarajuće kvalifikacije, izvršavati svoje zadatke, a isto e, tako E, se moraju moći uklopiti u e, ostali e, personal. Dakle, postoje različiti aspekti koji su vezani za ovakve misije, naročito kada se radi o onima koji su pod ugovorom za razliku od onih koje je izravno uputila njihova zemlja. E, prema tome radi se na odnosu određenih zaključaka i jedno je izvješće s misija koje je godišnje. Iz njega smo uočili da postoje različiti izazovi, naročito kada se radi o četvrtoj generaciji. E, postoji razlika između s jedne strane želje da se razmjesti ljude na teren, a i s druge strane se treba gledati kojoj mjeri države pridonose ostvarivanju napora iz CSDP-a. I treba dakle gledati koje su specijalizirana područja za koje je teško naći personal, ali ne samo usko specijaliziranim je ponekad problem, već i kada se gleda sama potpora i logistika. ovdje, pazite, govorim samo o civilnim, civilnim e, operacijama. Dakle, ako ih ne upućuju države članice, a često postoji manjak, onda se ljudi uzimaju pod ugovor. E, također teško je privući osobe koje imaju iskustvo što e, e, zapravo je vezano i za pitanje kako da se sačuva institucionalna memorija onih koji su bili na takvim misijama. Postoji i jedan izazov koji je vezan za e, stalno ponavljanje e, stvari, a to je e, kako se odnosi regrutiranje ljudi, njihovu obuku i slanje na misiju. Razlika je kada nekoga država izravno upućuje. Oni mogu biti različito obučeni s obzirom na to e, odakle dolaze. E, u ovoj četvrtoj generaciji, postupcima četvrte generacije došlo je do napretka, međutim E, na to uveliko utječu nacionalni postupci i način na koji oni šalju ljude na međunarodne misije. A i u svim državama članicama pristup može biti različit u različitim ministarstvima ili drugim državnim tijelima. Promotrimo li trendove na nacionalnoj razini, uočit ćemo različite mogućnosti i način na koje se tamo radi. E, da li, koliko su emisije privlačne i kakve su institucionalne odredbe vezane za e, slanje na misije. Situacija je različita u 28 država članica. U nekoliko država članicama e, postoje raspored i raspoređivanje stručnjaka kako bi uvijek bili na raspolaganju stručne e, osobe koje bi se mogle poslati na misiju. Ali e, prema podacima vidimo da su e, da je kvaliteta civilnog osoblja koja se bira vrlo različita. Ponekada se na takav raspored šalju, na to raspoređuju samo državni e, službenici, a s druge strane to može biti e, ljudi koji dolaze iz akademskog svijeta, a pak u trećim slučajevima su to takozvane slobodne profesije. Dakle, i tu je, postoji velika razlika među zemljama. Postoji jedan e, trend koji smo ustanovili i to je način na koji bi se mogao e, slati zaista stručno osoblje na takve misije. Od rujna 2013. godine e, kada je objavljen vodič za tijela koja planiraju E, misije u nacionalnim e, u nacionalnim tijelima. Dakle, od tada situacija poboljšala jer se tu opisuje profil osoblja koje je potrebno. Dakle, to je stvarno neka vrsta Biblije za e, biranje ljudi na misije i to može bitno pomoći državama članicama da šalju e, prave osobe. E, postoji također još jedan sustav koji smo uspostavili koji može poboljšati kvalitetu prijava. Jer e, na taj način bi se na standardiziran način moglo upravljati potencijalnim razmještanjem civilnog e, osoblja na misije e, za e, sigurnost i obranu. Nadamo se da kada se u potpunosti počnu primjenjivati ti, ti elementi, dakle te smjernice i vodič, da će se uveliko olakšati da se u pravom času nađe prava osoba. S druge strane, e, postoji i aspekt financiranja i e, koliko je to privlačno za stručnjake, jer e, još uvijek ima kritika u državama članicama i kada gledamo na pravne i financijske aspekte razmještanja odnosno upućivanje na međunarodne misije. Što se tiče izravnog upućivanja u međunarodne misije, e, mnogi to e, trebaju e, vezati i usporediti s time koliko im je to interesantno u odnosu na to da ne idu na takvu misiju, a isto i sigurnosti aspekti su bitni. Isto tako nisu sve države članice usvojile mjere za upućivanje na međunarodne misije, niti pak podsticaje da e, bi imali e, dobre plaće ili pak e, kako bi brže bili promaknuti u svojoj karijeri ako odu na takvu međunarodnu misiju. Za vojne i policijske i personal kada odu na međunarodne misije onda im se e, mirovinski aspekti i e, plaće su e, prema nacionalnim kriterijima. Međutim, za civilno osoblje situacija može biti vrlo različita. Neka tijela recimo ne pokrivaju određene aspekte koje već pokriva Europska unija. I to rezultira ne samo različitim tretmanom prema e, ljudima koji dolaze iz različitih krugova iz iste zemlje, a postoje razlike od zemlje do zemlje. U nekim državama se nudi e, nakon povratka s misije obuka kako bi ti ljudi mogli lako se ponovno uključiti u tržište rada. Međutim, to nije situacija u svih 28 država. I kada gledamo kako se obučavaju e, ljudi koji se šalju na misije, u nekim zemljama E, to postoji, u drugima ne i e, neki od njih su e, samo jedan aspekt regrutiranja tih ljudi počeli raditi na sustavan način, dok drugi nisu. A isto vrijedi i za obuku prije slanja na misiju. neki se više koriste prilikom izbora osoblja međunarodnim kriterijima, dok drugi nekako gledaju na nacionalne kriterije. Prvo čime se treba pozabaviti jest e, kvaliteta koja bi se morala poboljšati, kvaliteta personala. Drugo, e, treba vidjeti kakvi i plaće se daju onima koji idu na te misije. E, treći je vezan za obuku, a četvrti jest za ugovorne aspekte vezane za raspoređivanje na misiju. Evo, to je svega nekoliko aspekata, poteškoća i zaključaka do kojih smo došli kada smo analizirali ovu situaciju u pojedinim državama članicama. Pokušali smo to sve skupa analizirati, ali se pitamo zašto se e, pokazuje da je četvrta generacija tako nekako teška i mukotrpna, a istovremeno misije nisu jako ambiciozne. Neke od tih misija su, ne uključuju veliki rizik, a i e, vremenski im je rok ograničen. Dakle, odgovor ne može biti e, to u samom postupku za e, slanje tih ljudi, biranje tih ljudi možda je problem više i političke prirode. A sada dajem riječ kolegi koja će govoriti više o regrutiranju. E, i e, obuci. Hvala lijepa. Sad profesor Tejto ima riječ. Hvala. Cijenjeni članovi od pododbora SEDE, delegati, dame i gospodo, dobro jutro svima. Kratko ću vam reći nešto o našem e, sustavu obuke za misije u okviru CSDP-a te o izazovima i trendovima, a na kraju izlaganja ću izložiti i određene preporuke koje bi se mogle, kojima bi se mogla poboljšati situacija. Kao što sam e, spomenuo za početak, Što se tiče potreba za obukom, one nisu prevelike u ovom e, području. Imamo oko 800 upućenog usublja, e, 400 članova osoblja na ugovor i 4000 članova vojnog osoblja koji rade na misijama i operacijama. Dakle, kvantitativno potreba nije toliko velika i rekao bih da nacionalni instituti za obuku, većina njih ima, nudi, i nudi istu količinu tečajeva na godišnjoj razini. Prije našeg izlaganja čuli ste o ulozi akademije i o novoj politici obuke u području CSDP-a. Nova politika, kao što piše u nacrtu, treba poboljšati učinkovitost i djelotvornost misija i operacija kroz provođenje obuka. Prvo ću vam reći nešto o terminologiji u provedbenim smjernicama nove E, politike. Kao što vidite na ovom e, slajdu imamo obuku za misije. To počinje sa osnovnom obukom, kasnije se nastavlja sa specijaliziranom obukom. Ta obuka pruža osnovno znanje o tome što se radi tijekom nacionalnih operacija i povećava mogućnost e, selekcije. To nije preduvjet, ako želite proći obuku prije selekcije za misiju. U pozivu za doprinose koje se objavljuje za države članice, ova obuka nije nužni preduvjet, već samo poželjni preduvjet. Dakle, član misije može biti izabran za sudjelovanje u misiji, a da pritom nije prošao ovu obuku. Naravno, mora imati dovoljno znanja i sposobnosti kako bi sudjelovao u misiji i to se vidi tijekom procesa selekcije za misiju. Između same selekcije i razmještanja imamo obuku za razdoblje prije razmještanja. I u novoj politici za obuku piše da to treba biti obvezno, dakle svatko mora proći certificiranu obuku prije razmještanja na terenu. O tome nešto više malo poslije. Tijekom same misije možemo također imati obuku, takozvanu uvodnu obuku i ona se provodi odmah kada e, časnik dođe na samo područje gdje se održava, to je provodi misija i tako Također imamo stručnjake za repatriaciju i to je kako bi se proširilo znanje, to jest e, stručnjaka koji su već sudjelovali u misijama. Dakle, tako ukratko izgleda obuka, ona se sastoji od nekoliko vrsti tečajeva, imamo napredni trening, naprednu obuku, obuku tijekom misije, prije razmještanja i početnu obuku. Te, ovu terminologiju koristit ću i kasnije. Zatim odgovornosti. Odgovornost je podijeljena između službe za vanjsko djelovanje te misija operacija i država članica, ali primarna odgovornost za upućene za upućeno osoblje e, je na državama članicama. Zatim ugovorno osoblje, za njih je odgovoran EAS te, te e, misije i operacije. Sada nešto o izazovima tijekom same obuke. Kao što sam spomenuo, kvantitativna potreba za obukom prije razmještanja je mala, tek nekoliko stotina e, svake godine. Iz, te perspektive u državama članicama nemamo dovoljnu učinkovitu strukturu. To znači da u praksi svatko u svakoj potražnje u svakoj državi članici je tako da treba obučiti nekoliko osoba od jedne do pet i na različitim lokacijama. I to se treba i tijekom treba se povećati suradnje između država članica kako bi one surađivale u obuci prije razmještanja. i koje, zašto bismo ulagali ako zapravo razmišljamo tek nekoliko osoba svake godine? S druge strane, imamo jako puno dostupne specifične obuke koju pruža akademija, CEPOL, Agencija za izvršavanje zakonodavstva i tako dalje. I to su također i projekti koje financira instrument za vanjsku politiku. Dakle, imamo stotine obuka koje se odvijaju svake godine, a oni koji prođu obuku ne završe uvijek na misije. Statistika nam pokazuje prva studiju je studija je provedena tisuće 2015. otprilike pola, polovica osoblja na misijama je prošlo kroz obuku prije razmještanja. Dobro imati na umu, ako pogledamo statističke podatke, to je tek prikaz trenutne situacije na određeni dan i na, na određenom mjestu. Samo 37% članova misije je odgovorilo na pitanja iz te ankete. 2011. smo također e, vidjeli da velik broj članova misija nije prošao obuku, prikladnu obuku prije nego što su e, počeli sudjelovati na misijama. Svjesni smo toga, ne postoje provjereni točni podaci, ali malo je toga poduzeto kako bismo poboljšali situaciju. Zatim, e, znamo da postoji potreba da obuka bude učinkovitija i ne postoji dovoljna razina koordinacije u tom pogledu. Akademija EASO je razvila program od 2014. do 2015. i taj program za prije razmještanja se odvija ovdje u Briselu. 99 osoba je prošlo kroz tu obuku prošle godine, 60% tih osoba je sudjelovalo u civilnim misijama, 20 u vojnim misijama i operacijama, a ostatak dolazi iz nacionalnih e, tijela ili su razmješteni u urede e, posebnih predstavnika Europske unije. Ovi programi Europske akademije za sigurnost i obranu trenutačno ispunjavaju potrebe za 15% osoblja misije na misijama, a ostalo je nepoznanica. Ako prođu kroz obuku za predrazmještanje, pitanje je po kojim standardima. Takvi projekti, kao projekti entry, imaju obuku i obuku prije razmještanja, i stotine osoba su prošle tu obuku, ali dobro imati na umu da je to jedan da je to jedna općenita obuka i ne ispunjava relevantne e, potrebe članova koji sudjeluju u misijama i operacijama. I konačno nekoliko riječi o usklađivanju zahtjeva za obukom. U novoj politici za obuku i njezinim smjernicama imamo dvije radne skupine koje su odgovorne za programiranje, usklađivanje standarda, definiranje zahtjeva i također za osiguranje kvalitete skupina za civilnu obuku i vojnu obuku. To su te dvije skupine koje se sastaju dva do tri puta godišnje i pred njima je ogroman zadatak i ogroman izazov jer one trebaju analizirati zahtjeve, definirati standarde, isplanirati program obuke i isto tako evaluirati vlastiti rad. Osobno sam e, radio u području sigurnosti i obrane na obukama i, i osposobljavanju već 20 godina i e, zadaća pred ovim radnim skupinama zahtjeva osoblje od barem pet stalno zaposlenih, a sada s, e, države članice i članovi odbora i instituti iz država članica su ti koji se sastaju u tim radnim skupinama dva do tri puta godišnje. To je izazovan zadatak za sve njih. Kada je riječ o zahtjevima za obuku i usklađivanju, Akademija za sigurnost i obranu, CEPOL i prethodno spomenuti projekti, svi su oni e, već obavili velik posao u smislu certifikacije i harmonizacije obuka. Dakle, oni pružaju veliku pomoć u tom smislu kada je riječ o usklađivanju i certificiranju obuka. Prije našeg e, skupnog zaključka imamo i određene preporuke. Nova politika obuke u zadnjem stavku navodi da financiranje obuke prije razmještanja može doći od CSDP-a i to na pojedinačnoj, ako se razmatra na pojedinačnoj osnovi. 2000, u politika iz 2003. je fin, je rekla da će se u financiranju za obuku odlučivati u kasnoj fazi. Ako imamo 15-16 misija i operacija, takvo razmatranje na pojedinačnoj osnovi se mora raditi, provoditi deset puta godišnje. Dakle, ovdje nemamo jedinstveni standard i to je poruka koju vam ne želimo poslati, jer vi zastupate građane Unije i pitamo vas čini li se to na troškovno učinkovit način. Ako financiranje obuka dolazi iz proračuna CSDP-a i organiziranje certificiranja za civilne misije i možda i za e, vojne misije, jer su potrebe za jedne i druge slične. Na taj način bi sustav bio koherentniji i troškovno učinkovitiji. Ne govorim samo o sustavu obuka, već i o novom konceptu platforme za podršku misijama To bi se moglo dodatno analizirati kako bismo u to uključili aktivnosti obuke. Proces razmještanja ne uključuje samo odabir osoblja i obuku osoblja, već je to zapravo razmještanje osoblja na područje gdje se provodi misija. E, to su potrebe logistike, uvjeti rada i sve ostalo. Dakle, to je niz aktivnosti koje se trebaju odvijati između postupka selekcije i razmještanja. pitanje je operativne e, spremnosti. To može služiti kao osnova za sustav certifikacije koje povezuje opremu, obuku, regrutiranje i visoku kvalitetu. I na posljedku pitanje koje sam se već ranije dotaknuo, proces učenja lekcija protiče dobro. Imamo pet ključnih preporuka svake godine. Međutim, sami izvori tog procesa često su sanirani političkim izvještavanjem smisija. I entiteti koji su povezani sa misijama i vojnim osobljem na misijama. Kada je riječ o osiguranju kvalitete, vanjski projekti kao što su obzir 2020. i ili revizorski sustavi, ako su potrebni da bi se sustav poboljšao, potrebne su dobre prakse kako bi se dodatno osnažio sustav. Mislim da je to sve od mene za sada i dajem e, riječ Albertu. Hvala vam e, lijepa, profesor Alberto Di Martino. Hvala vam, dame i gospodo, dobro jutro. Odmah ću prijeći na temu. Treći dio izlaganja tiče se nacionalnog djelovanja u odnosu na prekršaje i kaznena dijela tijekom misija. Ovaj dio e, prezentacije je možda sekundarni u odnosu na prethodna dva dijela. Međutim, e, ipak je to važan dio, jer je to jedno delikatno pitanje i na razini UN-a. Prezentacija je podijeljena u tri manja dijela koja su konceptualno diskretna i pokušat ću vam pokazati koliko su međusobno povezani ti dijelovi. Prvo pitanje odnosi se na prekršaje i kaznena djela i na sam koncept. Taj riječnik često se koristi, želimo razlikovati kaznena djela i prekršaje ali pokušat ću vam pokazati da razlika između ta dva elementa nema pravnu osnovu. Moramo točno znati o kojim se kaznenim dijelima radi, koja kaznena djela bi se mogla počiniti tijekom misije, a drugo pitanje je povezano sa prvim, pitanje imuniteta. u vezi s kaznenim djelima i to u državi domaćinu. I treća tema jest jedno praktično pitanje. Odnosi se na probleme provođenja istrage o kaznenim djelima, izvještavanju i kaznenom progonu. The, sorry. Uh, Dakle, ovo prvo pitanje odnosi se na definiciju kaznenih djela. Koja su to kaznene djela koja se načelno mogu počinjavati na misijama? Načelno bilo koja vrsta kaznenog dijela zapravo još nema razloga za razlikovanje. E, između toga mogu biti međunarodne kaznena djela protiv međunarodnog kaznenog prava koja se kazno ono na međunarodnoj razini Znači nema nikakve vrste kaznenog dijela koja se istražuje na međunarodnoj razini, na primjer među međunarodnim kaznenim sudom, a, a koja se mogu onda kaznogoniti na nacionalnoj razini, među zemljama članicama ili putem univerzalne nadležnosti a druga vrsta su redovna kaznena djela, uobičajeno. znači e, ubojstvo, e, seksualna kaznena djela, e, pronevjera sredstava i tako dalje. Znači bilo koja vrsta kaznenih djela. Dakle, to treba vrlo jasno reći, kaznena djela u ovom smislu su konceptualno različita od disciplinarnih kaznenih djela. Znači, ko postoji kodeks postupanja i način izvještavanja za disciplinarna kaznena djela koji se možda može preklapati sa definicijom kaznenog djela ili barem djela, e, djelomično, ali ne postoje načelne preporuke za izvještavanje A koji je izvor, e, dakle, ove definicije kaznenog djela? Znači, pravni e, poredak, e, zemlje koja odašilje tog kadar, ali i pravni poredak zemlje domaćina. Jer moramo shvatiti da je znatan dio obveze personala kadra na misiji da se pridržava pravnog poredka zemlje u kojoj gostuju, i postupovni dio znači da imunitet e, od e, pravnog e, progona i odgovornosti pod nadležnosti do, do dotične države ide prema dokumentima UN-a i kodeksa postupanja i koji jasno kažu da osoblje na misijama ima obvezu pridržavati se zakona zemlje domaćina, ne dakle samo međunarodnog prava, e, naravno humanitarnog prava, prava, e, e, prava ljudskih prava, nego i prava zemlje domaćina. Dakle, kad govorimo o kaznenim dijelama, moramo obuhvatiti zakone zemlje domaćina. Čak i ako postoji određeni imunitet koji naravno se odnosi na E, pravne procese u državi članici, u državi domaćinu. A drugo pitanje, e, usko povezano s time, je pitanje imuniteta. Dakle, imunitet e, je različitih opsega, temelji se na E, obično na međunarodnom pravu i, i e, o misiji načelno, ali ono što treba tu posebno reći je da imunitet, odnosno funkcionalni imunitet nije privilegij osoblja na misiji, već e, nužno, e, nužnost e, kako bi se zajamčila jednaka suverenost država i omogućenje izvršenja službene dužnosti. Ako pak osoba počini kazneno djelo, međunarodno kazneno djelo ili redovno kazneno djelo prema zakonu zemlje domaćine ili zemlje pošljateljice, ta osoba treba se smatrati izvan ovog imuniteta koji se odnosi na e, misiju i službeno djelovanje, ali problem je djelovati što, e, problem je definirati što je ovdje službeno djelo. Znači službeni čin, čin koji je e, počinjen kao e, predstavnik zemlje koja odašilja e, osobu. Znači, ako osoba počini na primjer kazneno djelo silovanja, onda teško da će to biti službeno djelovanje. Znači, tu smo ovdje izvan područja pokrivnog imunitetom. Tako da tu postoji niz pravnih instrumenta koji se odnose na zlouporabu imuniteta. A što se tiče zlouporabe imuniteta, E, imunitet e, može biti dokinut, e, to je kao načelni princip, ali ne znamo koja je tu sad praksa zemalja članica ili Europske unije što se tiče ukidanja imuniteta. Međutim, čak i ako je neki čin obuhvaćen imunitetom pred pravnim poredkom zemlje domaćina, to ne znači da u slučaju počinjenja kaznenog djela da se to kazneno djelo ne može kazneno goviti, e, goniti i istraživati od žemlje pošiljateljice. E, zemlja pošiljateljica, pošiljateljica ima pravne mogućnosti e, baviti se kaznenim djelima počinjenim u inozemstvu. Dakle, to je ova ekstra teritorijalna nadležnost Znači, zemlja članica ima nadležnost na određenom teritoriju, ali postoje e, mnogi temelji za ekstrateritorijalnu nadležnost, a ključni razlog ovdje za takvu nadležnost za nad zločinima počinjenima u inozemstvu izaslanih osoba je e, aktivno načelo osobnosti. Znači, ako je osoba državljanin e, zemlje pošiljateljice, država pošiljateljica ima pravo kaznenog e, e, kaznene jurisdikcije nadležnosti nad dotičnim kaznenom djelom, nad dotičnom osobom. Naime, činjenica, sama činjenica da je kazneno djelo počinjeno inozemstvu, možda u slučaju kada izaslana osoba E, nije e, državljane dotične državlje pošiljateljice, onda nema jurisdikcije. Ili možda postoje više zemalja koje traže nadležnost nad dotičnom činjenicom. Naprimjer, činjenica da, je, e, da se nadležnost temelji na državljanstvu žrtve ili da osoba koju je izaslala jedna država je zapravo državljanin neke treće države, znači postoji niz tu komplikacija koje se moramo moći uzeti u obzir. Dakle, ovdje imamo niz preporuka, ali možda ću to prepustiti u kasnije za raspravu. A prijeći ću sada na posljednji dio prezentacije a koji se odnosi na sljedeće. Dakle, koji su glavni problemi povezani sa praktičnim aspektima izvještavanja, otkrivanja i kaznenog progona kaznenih dijela počinjenih u okviru misije. Izvještavanje o kaznenim djelima obično e, podliježe općem e, kaznenom zakonodavstvu zemlje članice, E, koje omogućuju izvještavanje od strane bilo koga ili bilo koje zemlje članice a koja e, koje zahtijevaju da njihovi službenici bilo koje otkriveni kazneno djelo prijave nadležnim tijelima jer e, za ne E, izvještavanje e, o počinjenju kaznenog djela također može biti kazneno djelo. Dakle, na misijama ZSOP e, u ovom kontekstu svo osoblje želi, mora osigurati, mora se osigurati lokalno i sigurno linije izvještavanja kako bi se osiguralo da nijedno kazneno djelo ne ostane neotkriveno i neprijavljeno. A druga stvar je sljedeća. Dakle, načelno ne postoji opća obveza na razini Europske unije u odnosu na šefove emisija da izvijeste nacionalnim tijelima počinjenje kaznenog djela. Izvještavanje nije jedino pitanje koje se postavlja sa praktičnog gledišta kaznena djela se izvještavaju i otkrivaju u misiji, ali prva odluka e, o bilo kakvom djelovanju kao posljedica toga e, donosi se na razini misije. Znači, to sada ovisi o tome e, da li istražni tim ili istražno osoblje je prisutno u misiji, mogu li to utvrditi i otkriti, jesu li dovoljno neovisni. Naime, postoji načelni propis u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, a prema kojem istrage moraju biti neovisne, a kako bi se zajamčilo fair suđenje ili sudske pregled. A e, treća stvar su dokaze. Dokaze je teško prikupljati i njima je, je naravno lako i manipulirati. to je problem koji je poznat e, i na razni e, unija što se tiče posebice seksualnih napada, e, i tako dalje a posljednji problem odnosi se na zaostatak vremenskog odgodu u prikupljanju podataka. Dakle, u ovom dijelu, e, praktičnom dijelu problema koji se odnosi na misije u inozemstvu, tu možemo možda izraditi neke preporuke e, i provesti dalje studije koje su potrebne u nekim područjima. Prva je koji, je koji bi bio format za izvještavanje, a koji je prihvatljiv e, tijelima država članica i koje sve konkretne linije izvještavanja postoje, a druga stvar je koji praktični problemi mogu kočiti istragu i kako se oni mogu e, riješiti. E, kao što vidite, postoji jedan e, načelni problem e, u daljem postupanju po pitanju kazanih dijela. To je spomenula analiza. E, dakle, postoji E, problem sa evaluacijom po tom pitanju misija za SOP i kazne djela koja počina osoblje na misiji nisu e, službeni dio kaznene statistike zemalja članica. Dakle, treba nam više e, transparentnosti, više pristupa podacima i statistici koja se odnosi na kaznena djela koja su zapravo počinjala na razini emisija koje sada nemamo u ovom trenutku i možda neka centralizacija na razine Europske unije takvih podataka ili recimo uspostavljanje observatorija e, bi mogli biti e, korisni u kontinuiranom prikupljanju i procesiranju iskustava zemalja članica. Zahvaljujem. Hvala vam profesore Dimartino. Eh, ovo je jedan prilično težak tjedan jer imamo konstitutirajuće sjednice eh, raznih eh, odbora gdje bi se, gdje se javljaju ni Ali evo imamo pitanje gospodina Galera, izvolite. Evo, samo malo upozorenje, ja ću govoriti njemački. Evo. Želim zahvaliti svim trim sudionicima na ovim vrlo vrijednim informacijama. I mislim da je nužno da se govori o ovakvim praktičnim izazovima i da nas o tome izvještava, jer mi smo svakako politički u svakodnevnici zato da se ta misije provode, a gdje zemlje članice naravno isto misle da je to potrebno ali praktični problemi koji se pojave, oni obično dolaze unatrag i nakon toga. Zato vam hvala što ste nam to sve preopćili. Imam jedan cijeli niz pitanja, ali krenut ću evo sa sljedećim. Koje zemlje članice e, e, su najzastupljenija koje potprosječno zastupljene što se tiče kadra Mislim da do odlučivanja se donosi jednoglasno, ali kada dođe do konkretnih detalja, neki sudjeluju više, neki manje, pa bih možda, evo, ako možete nešto iz svoje statistike nam o tome. E, istina je također da je jednostavnije dobiti vojnike, jer njih se rasporedi po službenoj dužnosti e, nego što je to e, za civilno osoblje a možda to više u međuvremenu i nije neka razlika, ali dobro. To je dakle možda još jedno sljedeće pitanje. Nadalje, kakav je princip što se vas tiče kada dobijemo neki zaključak e, i neku odluku i zatražite to osoblje, je li to po principu ko prvi, taj daj dobiva ili imate neke kvote koje treba ispuniti? E, ne znam, to eventualno dodatno otežavalo posao. Ja bi s političkog gledišta recimo bio za to da se e, ide po procjeni sposobnosti i prikladnosti, a ne tko se prvi javio da ga se uzme. E, kakva je dakle praksa u tom pogledu. Nadalje, doista smatram da i ova obuka prije misije se financira treba financirati iz e, proračuna za SOPA. E, doista me iznenađuje da u svakom pojedinačnom slučaju sve morate dogovarati sa zemljama članicama. To smatram da je doista e, pretjerano i to je dodatni trud i možda bi se moglo nekako napraviti da zemlje, da se dobije spremna zemalja članica da to nekako i prihvate i da se to recimo plaća iz proračuna. Sljedeće pitanje u ovom e, kontekstu je ovo ne bi li bilo bolje za, za samoregrutiranje da e, bi se ljudi plaćali za cijelo trajanje emisije iz proračuna Europske unije i to na jednoj razini koja bi za sve bila jednako privlačna. Jer kada bismo imali takav mehanizam, onda bi zemlje članice bile prije spremne e, slati ljude, jer e, bi tijekom e, tih, tog razdoblja mogli uštedjeti nešto na vlastitim sredstvima. Dakle, mogli bi preokrenuti taj princip. Znači, ne biste vi trebali moljakati pošaljite nam nekoga, nego imamo mi nešto za ponuditi. Dakle, mi imamo čak i atraktivniju plaću nego, što, nego kad ljudi rade kod sebe kod kuće i također se malo otereti i proračun e, zemalja članica, onda bi možda zemlje članice misle pa dobro, evo možda da se malo rasteretimo financijski pa da pošaljemo neke ljude i to čak i dobre ljude. Sljedeća stvar, a, e, recimo, možda, a, e, možete li vi tražiti neke osobe koje su se E, dobro pokazale pa možete tražiti od zemalja članica da pošalju dotičnu konkretnu osobu ili morate E, ovisiti o tome koga će vam poslati zemlja članica. Znači evo, e, to je ono što sam htio reći, evo, vi ste spomenuli sami ovaj institutional memory, institucionalno pamćenje i o tome kako je protekla protekla misija i što se iz toga može iskoristiti, ali to je također recimo jedan pristup, recimo ova osoba se prijavila, znamo ovu osobu, ona je prikladna, rado bismo ju uzeli i možda ne znam vidite li da bi zemlje članice mogle to prihvatiti, recimo da ako vi nekoga zatražite, ako vam prikladan da ga zemlje članice onda i pošalju. I posljednji aspekt koji ste govorili koji se odnosi na kaznena djela, mislim da bi doista trebalo biti apsolutno jasno rečeno i da bi trebalo biti jasno da u svakom slučaju treba progoniti kaznena djela, naravno ne nužno od strane države e, koja, u kojoj je to počinjeno. Ne govorimo o neplaćanju parkinga ili tako nešto, nego u normalnim slučajevima radi se obično o kaznenim djelima koja se e, počinjava u okviru e, službene funkcije da je to kazni, da se to strože kažnjava nego E, kada to civil počini. Znači, kad se dođe do silovanja u nekoj drugoj državi, to se mora onda osigurati da ta osoba i kod kuće bude strože kažnjena nego netko ko bez funkcije kao civil e, počini tako nešto. E, čuđuje me da zapravo tu postoje određeni problemi onda što se tiče progona i kažnjavanja i osuđivanja jer e, vi ste govorili također o reportingu i izvještavanju. Znači ako je očigledno da postoje određena sumnja da se to treba izvijestiti zemlji pošiljateljici, da vi onda imate pravo odmah povući takvu osobu i da zemlja pošiljateljica, dakle zemlja država članica, e, treba onda pokrenuti kazneni postupak, hoće li naravno biti osuđen neko ili ne, to je čista druga stvar, ali svejedno mora biti apsolutno jasno da svaki službenik Europske unije koji radi u inozemstvu na nacionalnoj ili na europskoj razini nema bjanko ček za počinjenje kaznenih djela. Mislim da bi to bilo trebalo biti apsolutno jasno regulirano. Evo, stati ću ovdje da ne pretjeram. Evo, hvala. Hvala, gospodin Hvala lijepa i hvala svima na vašim izlaganjima. Imam pitanje koje možda samo na izgled jednostavno. Vezano je za Brexit. Znamo da Velika Britanija e, izvaja sredstva za zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku i što će se dogoditi ako Velika Britanija ode. Hvala, gospođa Sabine Lezing. Da, puno hvala na ovoj prezentaciji. A čekat ću da stavite slušajce, evo, još jednom. Dakle, hvala vam na ovoj prezentaciji. Dobro, ovo je vrlo široko područje i tu su razni aspekti isto daleko sežni, stoga se može dogoditi da, na primjer, još na večer će mi se pojaviti tek pitanja koje u ovom trenutku možda mi još nisu ni pala na pamet, jer iskreno priznajem da nešto od ovoga nadilazi moju moć e, e predođbe. Ali načelno, evo, mislim da je apsolutno jasno da Vaš e, rad na svim e, razinama je doista vrlo važan i da vas mi moramo u tome podopirati. Posebice što se tiče kršenja e, humanitarnog prava i kažnjivosti, to je nešto što svakako je nešto čime se mi želimo isto baviti kao što se tiče misija. Znači ako postoji nekažnjivost u okviru vlastitih misija, to je neprihvatljivo potpuno. Nadalje, želim prije svega reći da moj e, klub je vrlo kritičan ili čak odbija e, u načelu vojne e, misije u inozemstvo, ali svejedno želim reći da podopiram učinkovitost vašeg rada i mislim da je doista važno razmišljati o tome u kojoj mjeri se dakle to treba financirati. Imam dakle jedno pitanje koje ide u tom smjeru, dakle ovaj, spoj između civilnog i vojnog. Ako sada gledamo, ako se to sve zamišljam sada na jednoj e, civilnoj razini, razini čisto nevojnog osoblja, znači e, cijelo financiranje i cijela stvar može biti prilično problematična, naročito kod financijskih instrumenata za vanjsko političko djelovanje. I E, imamo, još neke financijske instrumente za stabilnost i druge civilne mjere e, iz kojih se također mogu financirati znači, civilne e, aktivnosti. nadalje, što se tiče civilno-vojne suradnje, sljedeće pitanje. U kojoj mjeri biste vi uopće u ovom cijelom vojnom okruženju je to civilna komponenta prihvaćena? Mislim, ja tu sada si teško mogu evo i preročiti ovako, recimo iz filmova koje gledam kaznih filmova, recimo da njemački, njemačka vojska počini, neki njemački vojnik počini kazneno djelo u Njemačkoj pa dođe civilna policija pa ne može tu ništa. Dakle, pretpostavljam da tu ima niz poteškoća i pitam kako ste vi recimo prihvaćeni od strane vojske kad vi dođete kao civilno osoblje i sad njima tamo nešto govorite? Znači samo čitanje, ovo pitanje prihvaćanja, dakle po vašem iskustvu, a naravno na razini kaznenog progona i istrage je sljedeća onda stvar. Da mogu se zamisliti da je to cijela stvar prilično kompleksna. A sljedeća stvar koja se odnosi naravno na pitanje motivacije na strani pojedinih sudionika i onih koje, e, koji su još na treningu i onim koji su prošli trening. Naime, u kojoj mjeri oni, e, oni donose svoju vlastitu motivaciju i prihvaćaju. A nadalje imam još jedno konkretno praktično pitanje. Dakle, nalogodavac. E, znači, tko su zapravo nalogodavci i e, kome oni trebaju e, izvještavati i od koga primati upute. Kako je to pravno regulirano? I još jedno pitanje suradnje sa lokalnim tijelima i vlastima. Naime, nešto od toga je već teoretski spomenuto, a pitam se u praksi, recimo, sada je jedna žena je eh, žrtva eh, seksualnog kaznenog dijela, obrati se policiji, pretpostavljam, neće se otići obratiti Europskoj uniji, a gdje bi se to točno trebala i obratiti? Znači, sad jedno konkretno pitanje, eh, postoje li i mogućnosti pristupa za žrtve na takvoj jednoj nižoj razini i gdje uopće se žrtve mogu obratiti, recimo da prijave kaznena djela i u kojoj mjeri i kakve vi onda imate e, iskustva u suradnji sa takvim lokalnim tijelima. I posljednja stvar, ali dobro, ovdje možda ni ne mogu se ja to dovoljno sama ni zamisliti, ali recimo e, ključna reč Kosovo. Koliko ste e, tu uključeni u druge europske misije? Naime, to je e, jedna strašna mješavina tamo, džungla cijela. Mislim, gotovo je tamo takva džungla, to je tako kompliciran e, teren u kojemu se teško može znati gdje je što. E, a vi ste tamo, e, koliko ste onda vi možete biti uključeni u takvom kontekstu u odgovarajućoj mjeri. Hvala. Hvala riječ ima Javier Kuzo. Hvala lijepa. Hvala svima na izlaganjima. bila su zanimljiva i ovo što ste e, rekli jest, vidite, rezultiralo u jako puno pitanja. Znam da je to teško, međutim, gdje možemo dobiti podatke o kaznenim dijelima koji su počinjeni na misijama? Radili se na prevenciji takvih dijela? I da li E, postoje informacije koje se mogu davati e, policijskim i e, vojnom osoblju, da li ih se može obučiti u tom smislu. I isto tako, tko će ih braniti, da li države članice ili Evropska unija? I još jedna stvar, ne znam da li to znate, no zanima me tko će dati e, pravila, otkoda je pravila o tome kada oružano osoblje može intervenirati. I ja bih e, postavio još jedno pitanje. U velikom broju misija ima zapravo e, situacija asimetričnih sukoba ili pak ostataka asimetričnih sukoba i ratova. Naravno, postoji opasnost da se kaznena djela kao seksualno zlostavljanje, silovanje i druge vrste kaznenih djela tamo počine, o tome nam je profesor govorio. Međutim, postoji opasnost i za vojne snage koje su razmještene i e, to može biti vezano i za e, s terorističkim organizacijama e, jer e, u Europi mi kao građani nikada u takvim slučajevima ne dovodimo u pitanje način proganjanja e, terorista. Tijekom misija vrlo je lako da se osoblje jednostavno nađe u klopci, a nakon toga ih se optužuje o kaznenim dijelima koje su međunarodne prirode i koje se mogu karakterizirati kao e, zločini protiv čovječnosti. E, što je potrebno učiniti u tom smislu i što već sada postoji? Iskustvo koje ja imam više je vezano za operacije NATO saveza prije nego li sadašnje europske operacije, ali prije ili kasnije bojim se da će se pojaviti i takve vrste poteškoća. Bombaši samoubojice, korištenje civilnog stanovništva kao e, štita, kao ljudskog štita, e, sve su to e, sastavni dijelovi asimetričnih ratova i to e, je nešto do čega može doći. Evo, pitanje imam su za sve vas. Vi se međusobno dogovorite tko će prvi početi odgovarati na pitanja. Hvala na svim ovim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na pitanja koja se odnose na onaj dio kojem sam ja izlagala, a kolege će nakon toga dodati. E, statistike o razmišljanjima različitih država članica u različite misije. Imala sam slajd o tome za civilno osoblje koje upućuju države članice. Radi se o 850 ljudi. Države kao što su Poljska, Njemačka, Švedska su one koje su poslove najviše osoblja, ali ovisi o misijama. Dok druge e, zemlje e, su dakle manje zastupljene. Najveći pridonositelj misijama je Poljska sa 126 ljudi, dok e, Cipar ima svega jednu upućenu osobu. Međutim, ti su statistički podaci na raspolaganju i dostupni su, tako da možete vidjeti tko najviše šalje za civilne misije. Što se tiče vojnih operacija, i tu su podaci prilično na raspolaganju i e, tamo se prvenstveno govori e, iz koje zemlje dolaze i koliko njih dolazi. A stvaranje snaga, dakle njihovo regrutiranje i organiziranje je uvijek vezano za pojedinu misiju. Što se tiče trajanja ugovora koje imaju stručnjaci i državni službenici koji se šalju na misije, Slažem se s vama da bi bilo dobro da se to veže sa samim mandatom misije. Postoji trend da se šalju ljudi na godinu dana. Međutim, to jest vezano i za činjenicu da oni e, kako bi išli na tu misiju odlaze iz svoje e, službe i prema tome moramo e, vidjeti kako je organizirana e, uopće državna služba i kako se ide na misije ove prirode. Što se tiče pak e, nagrada, možda bi neka agencija mogla biti nagrađena što je uputila nekoga na ovakvu misiju. to bi sigurno moglo biti pozitivno. Recimo, sudac ima puno e, sudskih postupaka i presta koje mora donijeti, pa ga je teško pustiti da ode na međunarodnu misiju. Međutim, ako se bi se izdvojile nacionalne snage za e, zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku i misije u okviru toga, onda bi na taj način e, generiranje snaga dakle bilo olakšano. Što se tiče pak obuke i sredstava iz koja se ona izvodi prije nego što ljudi idu na misije, tu moramo reći da je iz različitih dokumenata jasno da je to u nadležnosti država članica. E, s obzirom na tu činjenicu, e, općenito je pravilo da bi sredstva za to trebala izdvojiti države članice. Međutim, Postoje i drugačiji primjeri e, kada se iz drugih sektora upućuju ljudi gdje izravno to te troškove pokriva Europska unija. Dakle, na sasvim drugim planovima. Primjer za neke stručnjake to plaća Europska komisija. I svi su obučeni prije razmještanja. A europski e, mehanizam civilne zaštite, tko za to plaća, to ni, e, ko plaća obuku, to nisu države članice. Moramo dakle imati u, e, na umu da je takva jedan prethodna trening nešto što je stvarno nužno ako se brine za svoje službenike. E, to je vezano i za sigurnosnu obuku primjerice. I moramo vidjeti u kojoj mjeri e, osoblje koje se šalje jest svjesno opasnosti koje tamo vrebaju i prema tome obuka o tome je nešto što moraju pokazati e, države članice, odnosno oni koji ljude tamo šalju, moraju im reći e, kakve opasnosti postoje, kako se treba ponašati, na koji način procijeniti e, rizik i razmotriti kakve bi posljedice bile, kakve bi moguće posljedice bile različitih postupaka. Služba za vanjsko djelovanje e, e, primjerice organizira određenu vrstu obuke jer to jest dio obveze skrbi za svoje e, za svoje zaposlenike. Ako postoji poveznica između naša tri izlaganja. Ja se slažem da postoje problemi i izazovi na e, svim razinama, ali moramo staviti e, sve to na sto i razmotriti, vidjeti što je povezano, što, što nije, koji su što je tu e, bitno, kakav je tu ulog svega toga. E, vidimo da su prakse vrlo raznovrsne po zemljama, moramo ih uskladiti. Trebaju postojati minimalni standardi kako bi osoblje koje se šalje na misije i operacije bilo imalo barem neke zajedničke minimalne standarde, dakle minimalne zajedničke standarde, jer ti ljudi e, rade zajedno, a e, ponekada problemi e, kao različita obuka, pa i različite vrste ugovora koje imaju mogu stvoriti nelagodu i ne pridonose tome da svi osjećaju dio iste ekipe. Hvala lijepa. Hvala analiza. Ja zapravo Želim govoriti o europskom identitetu. Jer vi ste govorili u vašim pitanjima zapravo dosta o tome kako su e, ti ljudi obučeni za misije, a to nas dovodi i do asimetričnih sukoba. Zahtjevi se postavljaju za civile i za vojnike da shvate prilikom obuke što je to Europska unija, zašto smo mi tamo, što je to vanjsko djelovanje, o čemu se radi u zajedničkoj e, sigurnosnoj i obrambenoj politici. A sav personal je tamo i predstavlja Europsku uniju. Ako se oni loše ponašaju i ako neka osoba koja radi za e, misiju u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Dakle, osoba koja se loše ponaša zapravo tu e, baca ljagu na Europsku uniju. Prema tome, treba ljude pripremiti, treba vidjeti zašto je došlo do sukoba, e, što, kako se treba ponašati, koji je kodeks ponašanja europskih misija, koja su vam prava, koje su vam obveze, koje vrijednosti ima Europska unija. Jer u svim mandatima misija zajedničke sigurnosne obrambene politike promiču se ljudska prava. Kako ih možete promicati ako ih ne poznajete? E, kakve smjernice trebaju postojati za izvještavanje, za imanje mentora i tako dalje. Kako da takva jedna e, na jednoj takvoj misiji vrijedi jedan zajednički duh da se svi osjećaju da su dio ekipe. Što se tiče same obuke e, civilno-vojnih skupina, trebaju ih države članice obučiti. Treba postojati jako dobre standarde svugdje ili pak organizirati centralizirani e, obuku za sve. I to je jamstvo onda da će svi biti jednako obučeni. Što se tiče e, količine, to je itekako moguće jer se radi tek o par stotina ljudi godišnje. Jedno od pitanja govorilo je o vezi između civilnih i vojnih misija i operacija. Financirati e, takve e, misije ne može se iz zajedničkog proračuna što se tiče vojnih misija, ali nije sasvim jasno što je civilno, a što je vojno. Ja mislim da ako pogledamo operaciju Sofija eh, na eh, sredozemlju, pa to je civilna misija koju eh, se radi sa vojnim opremom. Oni se tamo dakle ne bore, već oni osiguravaju nešto što to je cilj zajedničke sigurnosne obrambene politike, a jedini koji imaju odgovarajuću opremu u tom smislu, e, to su vojne snage država članica. Predsjednica odbora govorila je o asimetričnom vođenju rata unutarnjoj i vanjskoj sigurnosti i zahtjevima i poveznicom između unutarnje i vanjske sigurnosti budućnost e, e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike i tih misije nisu vezani samo za ono što postoji sada, već i za e, hibridne ratove, ratov putem interneta i tako dalje. Mi koristimo standarde Europske unije koje bi trebali biti norma za obuku, a ne one 28 država članica. Što se tiče Brexita i obuke, za sada se radi o zajedničkim naporima koje ulažu sve države članice, a kasnije ćemo vidjeti da što je teža suradnja ima više dionika. Dakle, teoretski što e, manje država članica treba koordinirati, to je lakše. Naravno, to nije e, e, nešto što želim reći da će Brexit olakšati i koordiniranje obuka. Ali možda je tako. Međutim, ako države članice, i to je ono što želim reći, definiraju zahtjeve, programe, one same sebe ocjenjuju, baš kao što to sada stoji prilikom uspostave radnih skupina. To može biti jednako neučinkovito kao i u proteklih 15 godina. Koristeći jedan e, centraliziran, koordinirani pristup u korištenju e, sredstava i općenito resursa stavljena na raspolaganje bi možda bilo puno učinkovitije. Zatim obveza za izvještavanje i kako spriječiti nezakonite E, dijela. To je također zanimljivo pitanje, ali prepustit ću Albertu da na njega odgovori. Ovo e, moram se ispričati prevoditeljima. Ali, e, zato što ću odgovarati na pitanja koristeći različite jezike. Postoje dvije vrste problema. Normativni problemi i praktični problemi. Naravno, odgovornost za istragu i e, gonjenje kaznenih dijela je u rukama država članica. Europska unija nije nadležna kad se radi o kaznenom e, pravu. I to je zapravo vrlo laki odgovor na vaše pitanje, jer Europska unija ne može kažnjavati kaznena djela, već to mogu činiti samo države članice. Problem je u tome što ne postoji obaveza da se kaznena djela e, istražuju i da se kazneno goni. Države članice imaju mnoga prava. Ono što ne znamo i što bi možda bilo dobro znati je da postoji jedan središnji observatorij. Mi bismo zapravo trebali znati koliko se puta e, primjenjivao e, članak 8. E, sporazuma između Europske unije i Srednjoafričke republike u okviru misije koja se tamo vodi, koju vodi EUFO. Dakle, e, kakvu ovlast oni mogu, misija može vršiti u zemlji domaćinu. I i dakle, e, e, personal EUforsa je tamo podložan domaćim zakonima. E, I ne zna se, dakle, moramo vidjeti kako se tumači ta mogućnost jurisdikcije. Države članice imaju pravo na tim, ne postoji međunarodna obveza. Barem moramo reći da je jako kontroverzno pitanje da li imunitet e, prema zakonima država članica zapravo znači da postoji obveza za kazneno gonjenje one države iz koje je čovjek poslan tamo. Dakle, normativno u pravu tu ne postoji e, rješenje. A postoje tu i praktični problemi. Naime, e, dokazi se moraju prikupiti u inozemstvu, e, tu nisu uvriježene iste norme. Postoji također problem od istražnog tijela. U medijima smo mogli pročitati da vezano za misiju Sangari u eh, Srednjoafričkoj republici da je došlo do optužbe eh, za eh, silovanje možda i prostitucije djece. Ali ne znamo što se točno dogodilo zato što je istraga tajna. Međutim, Pariškoj tužiteljstvo sada vodi barem četiri istražna pokrenulo barem četiri postupka. Međutim, prema mm, medijima vodi se e, pred istraga i e, rezultirala je tome da je 2015. godine da su na tome radili istražni suci, međutim da istražni suci nisu tu uočili niti jedan element kako bi se pokrenuo postupak, odnosno podigla optužnica. Dakle, a radi se o kaznenim dijelima počinjenim u inozemstvu. Treba uzeti u obzir kako normativni aspekt, tako i praktične aspekte. A što se obuke tiče, za koju ja nisam stručnjak, problem je u tome da se morate usmjeriti ne toliko na normativne aspekte, nego na kulturne aspekte. Jer što se tiče silovanja, ako ostavimo po strani neka jako specifična pitanja, silovanje je naravno kazneno djelo u e, velikom broju pravnih sustava u Kini, u Njemačkoj, u Italiji. To je kazneno djelo. Međutim, moramo postaviti se i e, kulturološka pitanja. Što e, neka osoba radi, kakve vrijednosti treba poštovati kad se radi o djeci, o žrtvama i tako dalje. E, prema tome, obuka je vezana za pitanje kulture, a ne za pitanja norme. E, što se e, vojske tiče, pa, vojska ima vojne sudove i to može biti prijeki sud i to je sve nešto što e, postoji kako bi vojnici e, se stavili pred e, vlastitu odgovornost. Dakle, nekih izmjena treba napraviti možda, ali znamo da instrumenti postoje, međutim ne znamo koliko se ti instrumenti premjenjuju, prema tome treba više transparentnosti. Evo, toliko. Hvala vam, profesore. Imam eh, jednu napomenu nakon što sam čula vaša mišljenja. Tijekom eh, misija koje su se odvijale na raznim lokacijama primijetila sam da i mi također trebamo nešto shvatiti. Ne smijemo podcijeniti pozitivan aspekt ponosa koji postoji unutar Europske unije, jer osoblje treba biti svjesno da zastupa i vlastitu zemlju. E, sjećam se koliko su njemački vojnici bili ponosni, a ujedno i članovi naše misije, kada su pokazivali e, njemačku terensku bolnicu u Maliju, bilo je očigledno Dakle, to je bilo izuzetno važno za tu EU misiju i vidio se ponos e, vojnika jedne zemlje, a isto je vrijedilo i za Poljsku. Razgovarala sam sa poljskim sudionicima na toj misiji, pripadnicima vojnih snaga i nije riječ samo o kodeksu postupanja, već i o znanju da postoji opasnost e, čak i od smrti. To je bilo važno e, i to je bilo važno za njihov nacionalni ponos, ne samo za e, Brisel i Europsku uniju. Hvala vam puno na ovim iznimno zainteresiranim i važnim, interesantnim i važnim izlaganjima i na radionici. Želim zahvaliti svim panelistima. Mislim da zaslužuju jedan pljesak. Hvala vam lijepa i hvala svim članovima što su sudjelovali u raspravi. Time zaključujem ovu točku dnevnog reda. Možemo prijeći na sljedeću točku razno. E, mislim da tu nemamo ništa za dodati, stoga zaključujem i tu točku. Želim vas obavijestiti da će se sljedeći sastanak održati 6. veljače. Želim zahvaliti svim konferencijskim prevoditeljima na trudu koji su uložili tijekom posljednja dva dana. E, govornici su bili izuzetno brzi tijekom svojih izjela. Želim e, vam zahvaliti na trudu i izvrsnom radu. Hvala, e, sastanak je zaključen.